Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Dobro jutro, dame i gospodo. Zamolila bih vas e, da zauzmete vaša mjesta kako bismo mogli početi sa sastankom našeg odbora. have a number of members. E, dovoljno nas je da započnemo s radom. Otvaram sastanka, a prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda van, e, van misteroj. Imam samo tri komentara. Prvo točka pet je poprilično nejasna e, mojom klubu e, zastupnika ko je to što je s tim e, perifernim regijama nema dovoljno informacija možete li nam to malo pojasniti kao drugo imamo danas posjet povjerenika postoje vjerojatno pitanja te treća, treći komentar se odnosi na točku 13. E, možda bismo je mogli spojiti s nekim od izvješća. Vi ste sudjelovali na izradi radnih dokumenata. Hvala vam. Hvala. Kao prvo točka 5 našeg dnevnog reda. razgovaramo s konferencijom europskih perifernih e, regija. Razgovarali smo s njima prije nekoliko mjeseci. Nastojali smo ih uključiti kako bi mogli nam predstaviti svoje aktivnosti. To je nažalost bilo nemoguće, nismo se mogli usuglasiti te se tako njihova prezentacija, njihovo izlaganje pojavljuje na današnjem dnevnom redu. Željela bih pozvati neke organizacije poput ove da izla, izlaže svoja stajališta. To je dio naših e, zajedničkih e, nastojanja da oživimo naš rad u odboru te se stoga ta prezentacija pojavljuje na današnjem dnevnom redu. Dakle, ja imam pozitivan stav prema toj ideji, no ne znam o čemu će govoriti. Naime, bilo bi dobro znati o čemu će govoriti kako bismo se mi mogli e, pripremiti. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, hvala vam imat ćemo priliku i možemo ih pozvati da nam se predstave kad god žele. A što se tiče točke 13. očekujemo povjerenika u tri popodne kada ćemo započeti s popodnevnim e, dijelom sastanka i započeti razmjenu mišljenja s povjerenicom. Riječ je o razmjeni mišljenja, ponavljam, no vrlo često joj damo 10-15 minuta mogućnost e, da izloži e, svoje ideje ili možda rezultate e, sastanka vijeća ili pak zaključke njihova rada, faze u kojoj jesu a nakon toga imamo mogućnost postaviti povjerenici pitanja i dobiti odgovore. A, prošlog puta morala je otići ranije, mnogo zastupnika nije moglo stoga postaviti e, pitanja. Znači, mogu li danas možda zastupnici prvo postaviti pitanje? Počujemo prvo zastupnicu, oprostite povjerenicu, ne, ja mislim na pitanja na koja odgovore nismo dobili prošlog puta. Dakle, to je moj zahtjev i molba da postavimo prvo ta neodgovorena pitanja. Zamolit ću povjerenicu da prvo odgovori na pitanja na koja nije dala odgovor prije nekoliko mjeseci. No, ako postoji želja za novim pitanjima i tome ćemo udovoljiti. Što se tiče točke 13. upravo ste drugi dio odnosno drugo izvješće je izvješće izloženo na neformalnom ministarskom sastanku o djelotvornosti i dodanoj vrijednosti kohezijske politike. taj dokument, a vi ste ga spomenuli i tražili da uključimo komentare koje smo izložili na našem odboru. Vjerujem da su svi zastupnici dobili e, dokumente. Čućemo vrlo kratku prezentaciju povjerenice i imati mogućnosti razmijeniti mišljenja o tome a kombinirana su zapravo dva radna dokumenta. Toliko o dnevnom redu. Imali kakvih prijedloga ili pitanja s tim u vezi? Ako nema, rekla bih da je dnevni red usvojen. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je usvajanje zapisnika sa sastanka od 4. i 5. svibnja 2015. Imate među vašim materijalima nacrt e, zapisnika. Dakle, ako ne uložite nikakav prigovor, usvojit ćemo taj zapisnik. Nema komentara, nema prijedloga. Treći Sljedeća točka su obavijesti e, predsjedavatelja. Ja imam jednu tehničku obavijest. Molim vas, e, popodne ponosite vaše glasačke kartice. E, glasovat ćemo tri puta i treba će nam kartice za elektroničko glasovanje. To je prvo, prva tehnička obavijest, Druga se odnosi na neformalni ministarski sastanak u Rigi 9. i 10. lipnja. To su bila dva sastanka. Na drugom sastanku bila sam s gospodinom Guculinom i Van Nisteroj. Prvi sastanak eh, je govorio o novoj kohezijskoj politici. Došlo je da razmjene mišljenja između komisije predsjedništva i zemalja članica o novim elementima te politike i kako su države članice njih prihvatile i kako ih provode. Također eh, postavljeno je pitanje da li ti novi e, elementi pojačavaju ulogu financijskih instrumente, instrumenta. Također se pojavilo pitanje pojednostavljenja i o tome kako se ono provodi u državama članicama. Imamo doprinos e, imali smo doprinos, a to je bio zapravo pregled novih elemenata kohezijske e, politike koji je bio vrlo dobro e, prihvaćen. Sve države članice su uglavnom fokusirane na pojednostavljenje, a sve ono što dolazi od komisije želja da se ustanovi radna skupina na visokoj razini upravo s tim ciljem. Sve države članice podržale su tu ideju premda nije posve jasno kako će biti točno organizirana. U svakom slučaju postoji potpora, postoji podrška, komentari o financijskim instrumentima i mogućnostima koje se daju i koje pružaju državama članicama u smislu jačanja kohezijske politike. Postojao je isto tako e, komentar vezan za ex ante uvjetovanosti, a u vezi europskog semestra nije bilo e, dovoljno komentara. E, drugog dana susreta bili smo posvećeni urbanoj agendi Nova ministarska skupina sudjelovala je na sastanku u nekim državama članicama su različita ministarstva zadužena za ovaj e, sektor. Naime, neka ministarstva su zadužena za kohezijsku politiku, a druga za urbani e, razvoj. Neki su podržali deklaraciju predsjedništva. Dakle, već imamo deklaraciju iz Rige u vezi urbane agente. Mislim da je tajništvo već podijelilo tu deklaraciju, da je imate među svojim materijalima. Deklaracija je temelj za nastavak rada. Nastavak rada koji će preuzeti Luksemburško predsjedništvo ono će e, dovršiti e, taj rad tako da će predstaviti Amsterdamsku deklaraciju o urbanoj e, agenti. Dva predsjedništva su izložila svoj plan u vezi razvoja ove dvije tematike. Jasno je da će urbana agenta biti dijelom odnosno osnovnim e, dijelom aktivnosti luksemburškog i nizozemskog predsjedavanja. Novi element u našim e, raspravama je uloga malih i srednjih urbanih e, područja nije bilo iznenađenja u smislu aneksa deklaracije koju je pripremilo latvijsko predsjedništvo. Aneks je dobio podršku i usvojen od strane država članica uključujući i e, predstavnike luksemburškog i nizozemskog e, predsjedništva. Dakle, uloga tih gradskih područja je veoma važna. Tome su se usaglasili svi ministri. Važno je za cjelokupnu urbanu politiku stvoriti poveznice između razvoja velikih gradova i malih i srednjih urbanih sredina. To je poruka koju možemo očekivati očekivati u budućnosti u smislu razvoja deklaracije i aktivnosti predsjedništva. Doprinijeli smo kao odbor, ja sam imala izlaganje o našem e, radu u smislu urbane agende. Kao sažetak mogu reći da nam je ta tema vrlo važna vidimo budući e, razvoj i podržavamo napore predsjedništva. Snažno podupiremo nastojanja u smislu kombiniranja i spajanja svih postojećih e, aktivnosti. Naime, ne želimo stvaranje i proizvodnju novih e, dokumenata. Naime, treba imati e, cjelovitija e, rješenja. To je smjer koji podržavamo. Mislim da su članovi vijeća vrlo dobro prihvatili našu ideju. Gospodin Van Nisteroj se javio za riječ tijekom rasprava možda me on može nadopuniti nekim informacijama. No, riječ je o e, neformalnom e, sastanku ministara zaduženih za kohezijsku politiku i urbanu agendu u Rigu. Mislim e, da ste dali vrlo precizan pregled, sve to vidimo i u dokumentu postigli smo veliki napredak u smislu deklaracije Vestvalskog e, izvješća koje nas vodi prema amsterdamskim e, rezultatima, vjerujemo u svibnju 2016. Bilo je sjajno sudjelovati na tim e, sastanka, no, no to je E, bilo plenarno, tako da me moj klub zastupnika prekorija. Teško je, e, teško je sudjelovati na takvim e, događajima koji se događaju istodobno kad i plenarno zasjedanje. No hvala vam. Hvala vam. Vjerujem da ćemo nastavati s postojećom e, tradicijom u sudjelovanju neformalnih ministarskih sastanaka. Važno je provjeravati naša stajališta na taj način i e, vidjeti e, što o svemu tome misli vijeće. Toliko o obavijestima. Ako nema sljedećih obavijesti, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je strategija Europske unije za Jonsku, Jadransku i Jonsku e, regiju. U svibnju 2014. na zahtjev vijeća komisija je donijela e, e, komunikaciju o strategiji i akcijski plan, to je treća makroregijska e, strategija e, koja pokriva osam zemalja, četiri od njih su članice Europske unije, a četiri imaju e, tri imaju status kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje u slučaju Bosne i Hercegovine. Komisija je rekla kako će usvojiti i četvrt strategiju za Alpsku regiju i to ovog mjeseca, tako da ćemo imati novu makroregionalnu strategiju. Glavni cilj je promovirati održivi socijalni gospodarski rast preko otvaranja novih radnih mjesta i e, rasta čuvajući pritom e, okoliš. Na našem sastanku u Svibnju gospodin Jakovčić je e, naveo kako će sada prezentirati i izložiti svoj nacrt. 3. E, srpnja imat ćemo mogućnost e, govoriti o amandmanima, a o konačnom izvješću e, očitovat ćemo, ćemo se 17. rujna ove godine. A sada dajem riječ gospodinu Jakovčiću. Predsjednico, prije svega želim svima dobro jutro i zahvaliti vam se na suradnji koju smo imali ovih zadnjih nekoliko mjeseci nakon što je talijansko predsjedništvo lansiralo Jadransko-jonsku strategiju. Svakako, to je pomalo kurtuazno, ali ja bih rekao u ovom slučaju u našem radu, ja mislim da je to bilo zaista krajnje prijateljski. Htio bih se zahvaliti e, gospođi Đufridi, gospođi Tomašić, e, htio bih se zahvaliti gospodinu Papadimulosu, gospodinu Škrlecu, i gospodinu Francu Bogoviću, koji nažalost e, danas nije ovdje, koji su bili zajedno sa mnom e, izvjestitelji ove strategije i vjerujem da smo dobro započeli naš posao i da, smo, da imamo sada jedan dokument oko kojega će naravno biti još rasprave ne samo danas, ali da ćemo na kraju doći do kvalitetnog dokumenta nakon što ćemo sigurno svako od nas još dodati niz amandmana jer ovaj izvještaj nije mogao imati više od šest tisuća riječi, a znamo koliko nam je čitavo to područje Europe e, značajno i ima mnogo sadržaja koje možemo uključiti u ovaj izvještaj, pa ćemo to učiniti kroz e, amandmane za koje kao što smo sad čuli, predsjednica rekla da će biti rok 3. E, srpnja. Dame i gospodo, ovaj izvještaj ima jednu svoju kompleksnost upravo zbog onoga što je rečeno malo prije, a to je da imamo četiri zemlje članice Europske unije, a, tri zemlje koje su kandidatkinje i jednu potencijalnu kandidatkinju u ovom slučaju i imamo situaciju u kojoj e, ova strategija okuplja jedno područje koje je samo prije 20, 20 godina bila u ratnom vihoru. Naravno da to sve ostavlja političke, gospodarske, socijalne i druge probleme na građane tih država, ali i na čitava područje i na susjede koje su članice sada Europske unije kao što je to u slučaju Hrvatske, Slovenije, a rekao bih i Grčke koja je bila uvijek kao, kao i Italija uvijek uključena u mnoga događanja koja se dešavaju na području Balkana. Dakle, jedan vrlo sadržajan, e, vrlo kompleksan politički okvir koji ide za time da naravno pokuša čitavom tom području dati e, svoj gospodarski impuls kroz e, niz mehanizama koje to područje ima i zato smo podijelili ovaj izvještaj kao što je to i bilo predloženo odmah na početku na četiri e, poglavlja prvo poglavlje je plavi rast drugo povezivanje regije treće kvaliteta okoliša i četvrto održivi i konkurentan e, turizam. Naravno da ćemo oko tih tema koje smo ovdje zapisali, od kojih su neke potpuno nove, potpuno originalne i nisu direktno u vezi s onim što je komisija predlagala u ovom slučaju, ali jesu naravno vrlo bliske i u mogućnosti da se e, sve to zajednički u jednoj vrsti sinergije dovede za e, zajednički stol i onda kasnije i u parlament. Vjerujem da ćemo e, imati priliku ovaj, kroz amandmane dodatno pojačati ovaj izvještaj i da ćemo onda naravno očekujem imati konsenzus oko ovog izvještaja. U e, općim razmatranjima istaknut ću samo dvije stvari koje smatram bitnima jer ne bih htio čitati tekst koji sam napisao smatram da je vrlo važno ako želimo zaista pomoći e, državama koje još nisu članice europske unije a bitno nam je zato što smo vrlo povezani s njima je da europska investicijska banka i novi junckerov fond što mi je Katajnen na neki način potpredsjednik europske komisije i obećao budu u prilici da dobiju povoljna financiranja za razne projekte koje povezuju države pogotovo na zapadnom balkanu ali reći ću vrlo, vrlo jedan jasan primjer E, e, Crna Gora namjerava podmorskim kabelom ispod Jadrana izvoziti ogromnu količinu energije u Italiju. Prema tome, ta povezanost članica Europske unije sa nečlanicama na našem području je zaista, kao što vidite iz ovog primjera, vrlo, vrlo zanimljiva. I drugi detalj koji bih htio istaknuti ovdje je, smatram da Europski parlament mora biti uključen u upravljačka tijela e, europske strategije za Jadransku i Jonsku makroregiju. Dakle, Europski parlament u ovom slučaju nije ničim uključen, a mislim da je e, na neki način naš zahtjev, jer je naš interes da budemo uključeni u potpunosti opravdan i e, mislim da trebamo inzistirati na tome da Europski parlament dakle, bude uključen u upravljačka tijela ove strategije. Krećem na, e, vrlo kratko još na plavi rast kao jedan od poglavlja ovog izvještaja nema nikakve dvojbe da e, obala e, jadrana i jonskoga mora je e, toliko bogata raznolikostima od ljudi koji žive koji su različiti naravno do svega onog ostaloga što čini tu, tu regiju jednom od najljepših regija koje uopće imamo u europi odnosno na svijetu Htio bih ipak izraziti jednu zabrinutost, a to je naravno vezano na smanjenje ribljih stokova u Jadranskom i Jonskom moru i mislim da trebamo po uzoru na ono što rade prijatelji na Baltiku učiniti jedno kompleksno istraživanje ribljih stokova e, u Jadranskom i Jonskom moru, a ne samo pojedinačnih vrsta riba, nego zaista će trebati učiniti jedno cjelovito istraživanje. I drugi moment koji bih htio istaknuti je to da imamo uh, uh, još uvijek na Jadranskom moru jednu vrlo kvalitetnu brodogradnju, jednu od najvećih proizvodnja kruzera u Monflakone u Italiji ili nekih drugih specifičnih brodova koji se proizvode u Hrvatskoj, mislim da je to nešto na što trebamo skrenuti pozornost ne samo zbog toga što ima tisuće i tisuće ljudi koji rade u tom sektoru nego što je taj sektor direktno povezan sa mnogim zemljama e, europske unije gotovo sa svim zemljama jer e, e, puno toga dolazi i ugrađuju se u te brodove iz drugih zemalja europske unije i mislim da je to jedan vrlo, vrlo važan element da našu europsku brodogradnju, naročito ona koja je konkurentna, kvalitetna, inovativna, istraživačka, ne bude odbačena kao što čini mi se je nažalost odbačena jedan dio brodograđevne industrije svoje svojevremeno u Europi. Povezivanje regija kao, regije kao drugo poglavlje je naravno prometno povezivanje i e, energetsko povezivanje. Ja ću tu istaknuti potrebu Jadransko-jonskog koridora na istočnoj obali e, Jadranskog i Jonskog mora ali i na zapadnoj obali, dakle praktički u Italiji, gdje su nas kolege e, i kolegice iz Italije tražili da uključimo neke elemente u ovaj izvještaj. E, također, e, naravno potrebu da se koridori TNT mreže povežu sa drugim koridorima TNT mreža koji su već usvojeni u Europi i htio bih istaknuti i činjenicu da će jedno veliko energetsko snabdijevanje ići od e, kao što znate nedavno otvorenih radova na Tanapu pa će e, plinovod e, koji dolazi iz Azerbeđana, iz Kaspija preko Turske, Grčke doći u Albaniju i krenuti i u područje znači već praktički u području ove makroregije jer Grčka i Albanija E, su naravno nositelji TANAPA i TAPA, pogotovo TAPA i u tom kontekstu mislim da je vrlo važno da smo i to integrirali u ove izvještaje, kao i mogućnost izgradnje LNG terminala u Hrvatskoj i Albaniji, što je za istočni dio Jadrana i Jonskog mora definitivno sam shvatio vrlo važno. Zadnja stvar što se energetike tiče je enorman potencijal hidroelektrana koji postoje u zemljama koje nisu članice Europske unije tu prije svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, Crnogoru i Srbiju, a svi znamo da danas imamo problema s energetikom, ovisimo u mnogo čemu od Rusije. S druge strane, hidropotencijal je obnovljivi izvor energije, prema tome imamo mogućnost sinergije ako želimo naravno e, takvu vrstu energije e, e, u Europskoj uniji. Kvaliteta okoliša je treće poglavlje, <clears throat> predzadnje ono je vrlo sadržajno i ja sam pokušao uključiti nekoliko sugestija koje sam dobio. E, ono što svakako smatram važnim su e, kontinuirana kontrola prekograničnog zagađenja koje je dosta veliko i mislim da je to nešto o čemu moramo posebno obratiti pažnju. Drugo, činjenica da na Jadranu postoji velika eksploatacija Jadrana e, i to prije svega u energetske svrhe u smislu nafte i plina E, planiraju se još, još, još e, projekti istraživanja i eksploatacije Jadrana, a definitivno ne postoji zajednička koordinirana međudržavna da ne kažem europska e, koordinacija, ali u svakom slučaju međudržavna u ovom slučaju koordinacija u smislu stvaranja jednog centra za regionalnog centra za katastrofe i ja sam to predložio kao nešto što je neka moja inicijativa jer mislim da na Jadranu kao čovjek koji je vodio Istarsku regiju dugo, 12 godina znam da smo imali niz problema na Jadranu i probleme u suradnji između Italije, Hrvatske i Slovenije. Bilo je u niz navrata i zato predlažem da prihvatimo ovu ideju da stvorimo jedan regionalni centar za katastrofe kojega bi naravno ove podupirale države koje su zainteresirane za takvu, takvu ovaj, zaštitu. <clears throat> Spomenuo sam i problem ksilele fastidioze i drugih problema koji su više možda simbol, ali moramo ih naznačiti jer su e, bitne i mogu dugoročno negativno utjecati na poljoprivredu e, u regiji. Zadnja stvar što se turizma tiče, mislim da ne trebam posebno isticati vrijednosti UNESCO-ve baštine koje postoje na Jadransko-jonskom moru. Znamo da su grčka e, civilizacija, rimska, pa onda i sve ostale E, e, sve ostale civilizacije i narode koji žive na tom području dali veliki doprinos kulturnoj svjetskoj baštini, a u tom kontekstu imamo i e, fantastične mogućnosti za razvoj turizma, još više nego što imamo sada, pa sam u tom kontekstu predložio i izradu jedne cjelovite strategije turizma za Jadransko more i za Jonsko more. Dakle, treba vidjeti da li ćemo stvarati zajedničku strategiju ili ćemo napraviti posebno jednu za Jadran posebno za Jonsko more, čemu sam ja skloni moram reći, kao čovjek koji je relativno stručan u turizmu, jer mislim da, da se gosti koji dolazi i turisti koji žele posjetiti ta područja ipak malo ovaj, su različiti u tom smislu, ali je to isto tako nešto što želim, želim da raspravimo zajedno, jer sam siguran da turizam zaslužuje veću pažnju Europskog parlamenta u odnosu na ono što danas imamo e, u raspravi o turizmu u Europskom parlamentu, mislim da o tome apsolutno premalo govorimo ja želim i inzistiram na tome da turizam pogotovo za razvoj nekih područja koji su gotovo ruralni područji, da ne govorimo o otocima koji su naravno fantastični, e, je nešto o čemu mi moramo ovdje zajednički razgovarati i vidjeti na koji način pomoći. Zaključujem, zaključujem s time da se još jednom zahvalim svima na, na suradnji. Radujem se raspravi koja slijedi i naravno radujem se vašim amandmanima i onda ću pokušati napraviti kompromisne amandmane i e, vjerujem da ćemo imati e, na jesen u 17.9. kako je predsjednica već predložila e, zajedničko glasanje i vjerujem da neće biti podjela među nama. Hvala vam što ste imali strpljenja. Thank you. Thank you, for your Hvala gospodine Jakoviću na vašem e, izlaganju. E, e, postoje li neki izvjestitelje u Sijen koji bi želio započeti s raspravom? Gospodin De Frida. Hvala gospodine. Ja sam htjela nešto reći kao prvo zahvaliti izvjestitelju na izvješću te na naporima koje je uložio svih ovih godina u e, izradi ove strategije. Sada smo pred izazovom, e, a to je realizacija ove strategije sa svim partnerima iz regije. Dakle, moramo preći sa želja i ambicio i ambicije na a, činjenicama upravljanju makroregija je kritičan eh, aspekt, no i aspekt s kojim se moramo suočiti da bismo dobili djelotvornu učinkovitu strategiju tako da ova, ovo izvješće mora točno navesti što treba učiniti kako bi se postigla koordinacija eh, u smislu nekih eh, soft institucija. Naime, trebala bi postojati neka kontrola resursa. Dakle, makroregionalno strategije imaju kao prvo teritorijalni pristup koji je snažno naglešen, moraju odgovarati e, e, načelima partnerstva i subsidijarnosti. To je bazična i temeljna uloga koja se mora odražavati u više razinskom e, upravljanju i to mora biti vidljivo u strategiji. Dakle, vjerodostojnost ove strategije počiva na mogućnosti integracija fondova, strukturnih fondova, agende 2014-2020. Nema vlastitih fondova ova strategija, dakle države članice moraju uskladiti svoje politike i inkorporirati ovu e, strategiju u europske fondove kako bi ciljevi strategije bili realizirani preko tih e, programa. Tu su zatim i transezarni e, aspekti koji nisu prikazani u stupove o kojima smo govorili, a koji su temelje strategije. Jedan od njih je e, komunikacija. Nema strategije ako ona nije dovoljno dobro prenesena. Dakle, e, treba osigurati vidljivost na nacionalnom, regionalnom i posebice lokalnoj razini i razviti komunikaciju te pojačati svijest o ciljevima. Valja isto tako razmjenjivati e, primjere dobre prakse i organizirati manifestacije kako bi stanovništvo bilo upoznato sa strategijom. Također treba imati na, umu socijalne aspekte, a to je i jedna od dodanih vrijednosti i to mora biti vidljivo u svim aktivnostima. Treba poboljšati uvjete radnika osigurati uključenje osoba s invaliditetom i osigurati jednakost spolova. Naročito trebamo, treba to e, postojati unutar turizma, e, primjerice omogućavati pristup e, raznim lokacijama upravo osobama s invaliditetom. Također treba uključiti poduzetištvo mladih, mala i srednja poduzeća. Svi gledamo u tom smjeru. E, mnoge mjere su upravo namijenjene njima a posebice je važan pristup kreditima i taj pristup treba olakšati. Također e, trebalo bi raditi na osposobljavanju dužnosnika i službenika koje bi u lokalnim i regionalnim tijelima radili na realizaciji ovog programa i njegovo odvijanje. Dakle, makroregije ne, ne mogu mijenjati prioritete koje je postavila komisije, no regija moraju promovirati, poticati upravo inovativne projekte i koji stvaraju raste. Još samo mali e, komentar, možemo raditi zajedno sa izvjestiteljem, a odnosi se na e, plavi rast. Mislim da postoji posebna potreba prema e, pomorskim e, tehnologijama. Naime, sve oči su usmjerene upravo u tom smjeru, zatim prema kvaliteti okoliša, dekontaminaciju preiskorištenih područja te isto tako električna e, mreža na regionalnoj razini koja je međusobno povezana s ostalim e, dijelovima posebice u smislu obnovljivih e, izvora energije. Neke regije također imaju i e, nužnost e, pošumljavanja. Ja se slažem s onim što je rekao izvjestitelj u smislu povezivanja sjevera i juga i e, Baltičkog koridora prema Jadranu, odnosno prema Sredozemnom e, koridoru, također boljim povezivanjem e, Iberskog politikom. Održivi turizam trebao bi po mom mišljenju biti u samom središtu strategiju, zato jer će biti temelj daljnjeg gospodarskog razvoja Dakle, to bi dalo veliki poticaj svim mogućim kulturnim e, industrijama kao i onim e, kreativnima. U ovom trenutku očekuje se mnogo od e, te makro regije. Valja koristiti instrumente strukturnih fondova s jedne strane treba pojačati e, povezivanje e, političko na regionalnoj razini u smislu stvaranja jake e, regije koja još nije uvijek u potpunosti smirena. Zatim e, treba raditi na upravljanju socijalnim e, fondova koji mogu financirati mnoge važne e, projekte. Mislim da je to naša misija i da ćemo na tome zajedno raditi kako bismo ostvariti djelotvornu strategiju za ove teritorije. Hvala. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ovim putem željela bih čestitati izvjestitelju gospodinu Jakovčiću na odlično sastavljenom izvješću i na iznimno korektnoj i uspješnoj suradnji s ostalim kolegama zastupnicima tijekom pripreme nacrta dokumenta. Jadranska i Jonska regija susreće se s brojnim i velikim izazovima kao što su visoka nezaposlenost, neučinkovita prometna povezanost, nedostatni administrativni kapaciteti, kompleksna birokracija i ekološke katastrofe. Kako bi se na što učinkoviti način počeli rješavati spomenuti problemi, potrebno je aktivnije uključiti dionike iz privatnog i civilnog društva u proces provedbe strategije. Potrebna je poslovna kultura učinkovite uporabe resursa kao sredstva za poboljšanje upravljačke prakse u glavnim područjima djelatnosti. Razina osviještenosti vezano uz ravna pokrenuta pitanja znatno se razlikuje ovisno o kojoj je državi regije riječ. Četiri su države članice EU, a četiri to nisu, te je stoga vrlo različita razina njihove osviještenosti i razvoja. Zbog toga je za ovu regiju iznimnih različitosti i iskustava potrebna strategija koja će biti na pravi način prilagođena teritorijalnom potencijalu pojedinih država. Ovim putem bi se posebno osvrnula na prvi stup u kojem je sektor ribarstva prepoznat kao važan izvor prihoda za obalna područja i otoke. Trenutno postoji niz prepreka koje onemogućavaju razvitak punog potencijala ribarstva i akvakulture. One uključuju ograničen pristup prostoru i dozvolama, fragmentaciju industrije, ograničen pristup kapitalu ili zajmovima za inovacijama, dugotrajne administrativne procedure i birokraciju. Sinergija s ostalim važnim gospodarskim sektorima poput turizma i poljoprivrede može se jednostavno uspostaviti i održavati kroz uspostavu lokalnih akcijskih grupa, grupa legura koje bi omogućile diverzifikaciju aktivnosti te doprinijele održavanju razine zaposlenosti ili čak njenom povećanju. Ovo bi na odgovarajući način moglo doprinijeti zadržavanju lokalne populacije na otocima koji se smatraju osobito osjetljivim zajednicama. Drugi aspekt ovoga pristupa predstavlja i doprinos očuvanju tradicijskog i kulturnog nasljeđa lokalnih zajednica Dodavanje vrijednosti primarnim proizvodima kroz razvoj lokalnih brendova također predstavlja element koji je moguće implementirati kroz lagurove i koji će doprinijeti jačanju pozicije sektora ribarstva na lokalnoj, nacionalnoj pa čak i međunarodnoj razini. I molim vas dopustite mi da se za kraj obratim predstavniku komisije s pitanjem smatra li da će se zbog manjka ljudskih i administrativnih kapaciteta dovesti u pitanje sama provedba strategije? Ako je odgovor da, što poduzeti? Hvala lijepa. Thank you, thank Hvala gospođo Tomašić. Drugi izvjestitelji u sjeni, gospodin Bogović, evo, izvolite, imate riječ. Ah, hvala, oprostite na kašnjenju. E, regije, kjer sem bil v Beogradu gost poslovne konference e, srpskih menedžerjev, zato... Mm, na poslovnom... Zahvala gospodu Jakovčiću in njegove ekipi, ki je pripravil Ja želim zahvaliti izvjestitelju i njegovom e, timu na tome što su pripremili vrlo temeljito izvješće o Jadranskoj i Oskoj regiji. Regionalni razvoj je vrlo važno, sve druge regije, sva druga područja su također spomenuta u ovom izvješću. Vjerujem da će e, sva ostala, svi ostali kolege iznijeti e, amandmane na ovaj vrlo kvalitetno izvješće. Ja sam posjetio ovu regiju, upravo sam danas e, došao iz tih područja četiri su članice Europske unije, četiri nisu. Jedna, jedna od najvećih e, mana u tom smislu je činjenica što zemlje nemaju dovoljno međusobnog povjerenja i to se odnosi i na stanovnike ovog područja. To se e, naravno odražava i na koordinaciju u Baltičkom području, spostavljena je vrlo jaka suradnja smatram da je ovo zapravo prilika da se uspostavi jača e, suradnja. Također treba ojačati administrativne kapacitete kako bi svi dionici e, mogli biti osposobljeni suočiti se i iznijeti sve ono što je navedeno u izvješću. Što se tiče organizacije države članice, imaju i jesu na različitoj organizacijskoj razini u odnosu na one koji nisu članice. Međutim, razmjenom dobrih iskustava mislim da će i one moći razviti administrativne kapacitete. Također u točki sedmoj naglašeno je da bi zastupnici trebali biti e, uključeni u razne strudire. Mislim da to treba produbiti. Dakle, načine na koje načine se očekuje od nas da sudjelujemo u raznim e, strukturama. Što se tiče turizma, mnogo je potencijala moramo ojačati ovaj dokument i u tom smislu naime moramo osmisliti regionalne turističke proizvode koji će biti povezani sa jadranskim područjem. Turizam je neobično važan za to područje. Veliki gradovi kao i e, zaleđe mogu e, imati veliku e, važnost u osmišljavanju e, značajnih regionalnih e, proizvoda. Posebice moramo naglasiti činjenicu da Slovenija i Hrvatska jesu zemlje koje imaju 40% e, teritorija pokrivenih projektom Natura. Zato mislim da ga treba još e, dodatno zaštititi e, u smislu svih onih e, aktivnosti koje se odnose na zaštitu natura regija. Mnogo je potencijala po mom mišljenju u ovom smislu, u smislu zaštite okoliša i turizma. Moramo također naglasiti da je turistička sezona kratka, da je vremenski ograničena, te da se moramo usredotočiti na proljeće i jesen kao dijelove turističke sezone. Pomorske aktivnosti su isto tako važne, povezane s našom eh, tradicijom po mom mišljenju ribarstvo isto tako mora imati značajniju ulogu, naročito kad je riječ o tradicionalnim e, proizvodima i malom e, ribarstvu, tako reći. Govoreći o energetskom e, sektoru moramo po mišljenju uspostaviti prikladnu infrastrukturu u regiju moramo razmišljati o zajedničkoj energetskoj uniji. Imamo problema u opskrbi plinom, stoga sam za jačanje energetskih veza. U izvješću se spomenju dvije zemlje e, kada je riječ o energetskom potencijalu, no mislim da i druge zemlje imaju e, važnu ulogu. Zato mi je tu pitanje istraživanje nafte u Jadranskom moru. Ova se strategija mora, po mom mišljenju, usredotočiti na e, okolišno prikladne tehnologije. Potom je tu promet, e, zatim e, pomorski turizam, e, luke poput Kopra, Rijeke i Trsta. To su najveće luke na sjeveru Jadranskog mora, tri izlazne točke Europe i mislim da im treba posvetiti više pozornosti, moramo definirati prioritete za svaku od tih luka i naravno raditi na sinergijama. Ja ću rado doprinijeti ovom izvješću u budućnosti zato što smatram da možemo doista izraditi izuzetno dobar dokument. Hvala vam. E, izvjestitelji u sjenu, gospodin Papadimus. Hvala vam. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Ja bih se e, želio zahvaliti gospodinu Jakovčiću i to na svemu što je učinio vezano za ovu tematiku. Imali smo izuzetno dobru suradnju i želim isto tako E, ime svih izvjestitelja iz sjeni kazati da smo svi mogli unijeti naše mišljenje i prije no što donesemo amandmane možemo doseći jedan tekst koji će zaista ovu strategiju dovesti korak naprijed i time bi se suradnja unutar regija, Jadransko-Jonskoj regiju, na neki način dovela na višu razinu. Postoje već jedan uzor, to je recimo dakle, Baltička e, kooperacija koja naravno ima nešto pozitivnog i koja je donijela pozitivne impulse i u našem razvoju. Prije no što krenem na pojedinačne primjedbe, želio bih kazati nekoliko negativnih aspekata jer uistinu o tome je riječ. Riječ je o inicijativi, izvješću e, gdje želimo dati impulse u svim onim područjima gdje je to potrebno. Gospodin Jačkovčić i izvjestitelji u Sijeni iz klubova zastupnika upozorili su na neke od tih aspekata. Potreba nam je kooperacija potreba nam je e, ušteda u skaliranju kako bi sve to skupa bilo na dobrobit sviju. E, regija koja ima strukturnih prednosti i ima velik broj potencijala u razvojnom smislu. Međutim, želimo upozoriti na neke poteškoće. Jedna od tih poteškoća koje je već bila riječi, imamo četiri zemlje koje su članice Europske unije, a druge četiri pak nisu i tu postoje ogromne razlike između jednih i drugih što se tiče e, što se tiče samih stanja e, dakle u administraciji u upravama državnih struktura i tako dalje. Tu su s jedne strane i povijesne okolnosti koje tome ne idu u prilog. E, toga. Isto tako imamo i problem financiranja, jer ova inicijativa ne može računati sa novim sredstvima, moramo izaći na kraj sa postojećim financijskim instrumentima i financijskim sredstvima, a što s drugim riječima znači da moramo imati točnu razdiobu prioriteta sa svim uključenim državama. Pitanje je zapravo kamo će financijska sredstva teći, a to pak e, je potrebno da imamo dobru suradnju i moramo dobro izabrati kanale. Ako programiramo veću količinu sredstava, onda bismo dobili samo poluproizvode u konačnici, a to zapravo nije dopustivo. Isto tako sam mišljenja da težište, kao što je gospodin Jakovčić kazao, trebamo staviti na ona područja gdje imamo upravo mogućnost suradnje i isto tako uštede te daljni razvoj. E, promet, energija, turizam, zaštita okoliša, to su područja gdje imamo mogućnost unošenja održivosti u razvoju, jer riječ je o regiji sa državama članicama, a isto tako i državama kandidatima, a ove države imaju ogromnih poteškoća na temelju ograničenih sredstava, na temelju visoke stope nezaposlenosti, a isto tako i loših infrastrukturnih elemenata. Te još k tome moramo dodati isto tako i lošu na neki način E, povijesne okolnosti koje utječu na sve ovo moramo pobrinuti se o tome da se sredstva transparentno upravljaju i transparentno usmjere. Sve ovo što je rečeno moramo kazati da mora doći do ravnopravnosti podjela sredstava. Europska investicijska banka kao i novi fond e, koji se u medijima naziva Junkerovim fondom, dakle ECI, mora na neki način biti e, promoviran u javnosti, moramo se pobrinuti o tome, a evo dajem konkretan prilog, moramo se pobrinuti da Europski parlament u upravljanju ovim sredstvima iz ovih fondova bude uključena prvenstveno u prvoj fazi kako bi ovaj novac upravo dospio tamo kamo i treba dospjeti. Još nešto, još nekih detalja koje bih želio istaknuti Prvo, ja mislim da je izuzetno pozitivno što smo e, dobili Europsku godinu za otoke i brdsko-planinske regije koje je ovdje upravo unesen. Ja bih želio e, podastreti ovaj prodlog i komisiji i nadam se da je komisija to čula. Osim toga upućuje se isto tako i na tematiku migracije, migracijskih tokova. Italija, Grčka koje su pod velikim pritiskom upravo ovih migracijskih tokova u ovom području svakako bismo trebali još dodati i strukture za prijem migranata kako bismo mogli se pobrinuti za ove izbjeglice a za to bismo mogli očekivati europsku pomoć. Osim toga predlažem da se putem amandmana e, dobije uravnoteženost i pojača uravnoteženost teksta, održivi razvoj, stvaranje radnih mjesta, da upravo ove teme budu još naglašenije, a prije svega isto tako i suzbijanje nezaposlenosti mladih. Na samome kraju žele bih kazati da je izuzetno teško sve ovo započeti, jer pogotovo zato što četiri od države nisu članice Europske unije i ukoliko kažemo da se neke inicijative proširuju u inicijativama i ukoliko kažemo da se uz ovih osam država još uključe neke druge države, to moramo biti jako oprezni, jer e, već su prvi koraci započeti, a kooperacija je već konkretnija uz dogovor i suglasnost e, sviju uključenih. Treba izbjeći probleme koje bi mogli nastati kroz brzo proširenje ovih projekata i koji bi mogli zapravo pod upitnik dovesti e, zapravo ciljeve koje vidimo u izvješću Jakovčića. E, ja bih želio se ograničiti na ovo što sam kazao, ja ću uputiti amandmane i imali smo izuzetno konstruktivnu suradnju do sada kod samog sastavljanja izvješća i nadam se da ćemo ovo moći i nadalje nastaviti ovim tonom i ovim tempom i kod amandmana od klubova zastupnika kako bismo dobili u konačnici jedan dokument koji će biti prihvaćen velikom većinom, a kako bismo isto tako imali i sredstvo pritiska na komisiju i na ostale službe, te i na Europsku investicijsku banku i također na EFSU, kako bismo dobili daleko bolju financijsku pomoć za investicijske elemente ove strategije. Hvala gospodine Sklerke. Predsjednice, eh, prvo bih zahvalio gospodinu Jakošiću na E, dobroj podlozi koju nam je napravio u obliku svog izvješća gdje možemo zapravo ja mislim i kroz naše amandmane značajno poboljšati njegov sadržaj i dobre suradnje koje smo imali do sada znači, kroz naše e, sastanke izvjestitelja u Sijeni. E, ja ću istaknuti po ovim našim po, poglavljima otprilike što bi negdje bili moji, moji amandmani. Dakle, smatram da u ovim nekakvim općim razmatranjima E, treba staviti težište na to da je jako važna koordinacija unutar regije e, i da imamo dobre primjere u baltičkim zemljama, u Dunavskoj regiji, kako se zapravo može uspostaviti jedno upravljačko tijelo koje vodi brigu oko toga da se zajedničkim naporima svih e, država koje se nalaze u makroregiji ostvare i ciljevi, i strategije koja je napravljena. E, kada se govori o financijskim sredstvima, e, naravno da je korisno potaknuti Europsku investicijsku banku, europske fondove, e, Juncker investicijski fond za ulaganje u regiji, međutim mislim da je važno istaknuti to da je prekogranična suradnja, pogotovo jer se radi o državama članicama i onima koji nisu članice, ali imaju predpristupne fondove na raspolaganju i koje mogu zajedno kroz jednu sinergiju sa državama članicama korisno potrebiti baš u posljednjim ciljeva koje je zacrtala strategija gdje, <clears throat> evo baš jučer sam bio na jednom skupu gdje se jako isticalo baš u području energetske unije e, što se tiče i obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti e, da će zapravo i financiranje iz Europske banke e, biti puno lakše ako se ostvaruje agregacija projekata dakle i unutar države članice, ali zapravo i pogotovo znači u ovoj prekograničnoj suradnji jer oni onda mogu značajno doprinijeti postavljanje ciljeva, ali ono što je jako važno i što je zapravo cilj Juncker investicijskog plana da se i privuku privatne investicije koje će zapravo još više ubrzati jer oni su puno prilagodljiviji i ja bih rekao agilniji u realizaciji projekata. Ono što nam treba biti primarno u tom, e, u tom razmišljanju je da E, makroregija ima jedan bogati prirodni kapital koji je sačuvan i da taj kapital svakako treba sačuvati upravo kroz provođenje e, strategije Europa 2020 i e, da je tamo jedan od glavnih stupova te strategije zeleni rast i da baš kroz zelenu ekonomiju i zelene poslove trebamo osigurati razvoj, razvoj regije. U sljedećem pogledu koji govori o plavom rastu E, ja bih rekao da tu treba malo jače istaknuti zajedničku ribarstvenu politiku zbog toga što ona i kroz e, svoj zasebni fond, ali i kroz druge fondove koji su vezani na nju, a tiču se e, i zaštite okoliša i poticanja poduzetništva, treba raditi na tome da održivo ribarstvo bude temeljna djelatnost zajedno sa tradicionalnom proizvodnjom zdrave hrane u makroregiji da sačuvamo zapravo taj prirodni kapital kojega imamo, jer ako idemo gledati ribarstvo, Europska unija, barem po nekoj brojci koju sam ja ovoga dobio, negdje oko 40% ribe koje konzumira uvozi, a e, nama se riblji fond u području Jadrana i, Jonskog mora smanjuje, a imamo zapravo veliko bogatstvo koje možemo iskoristiti upravo za proizvodnju zdrave hrane. Da ne bi se ostalo samo na e, hrani i ribi u plavom rastu, Dakle, potrebno je napraviti jednu sinergiju između proizvodnje čiste, e, e, znači energiju između proizvodnje čiste energije, proizvodnje čiste energije i proizvodnje zdrave hrane i to i na otocima i unutrašnjosti. Znači mi zaboravljamo da zapravo se morski dio jako oslanja na e, unutrašnjost, odnosno na ove države koji nemaju pristup, pristup ovoga moru. Tu imamo već, ja bih rekao, i dobrih primjera iz Europske komisije gdje su bile predstavljene i na intergrupi za mora, otoke, rijeke i tako dalje. Dakle, da, da postoje e, već, e, e, ja bih rekao, ne istraživačke, nego projekti koji mogu ići u realizaciju baš u tom smjeru da se radi sinergija između akvakulture i proizvodnje iz novih izvora energije. Dakle, jedna, jedna ta sinergija da se ostvari. Što se tiče E, povezivanje regije e, je spomenuta je, e, je u infrastrukturi ovoga željeznica, međutim makroregija definitivno ima nedostatak brze željeznice. Znači mi nemamo high speed railway uopće u, u jugoistočnoj Europi i trebalo bi poraditi na tome da to bude jedna od žila kucavica transporta, pored naravno Jadransko-Jonske autoceste. U energetskoj infrastrukturi E, to se sad malo miješa sa ovim dijelom koji se tiče poglavlja okoliš, ali e, e, mi imamo jedan problem koji je vjerojatno vezan za regiju, a to je problem gospodaranja otpadom i onečišćenja zapravo e, mora. Ali imamo dobar primjer na zapadnom Mediteranu, to je primjer Barcelona koja je kao Smart City pokrenula jako puno dobrih inovativnih projekata gdje je između ostaloga i to ulaganje u energetsku infrastrukturu, odnosno energetsku učinkovitost u gradovima, ali ne smijemo zaboraviti taj ruralni dio i otoke zbog toga što su oni jako važni jer je tamo e, kapitalna investicija u, sve takve projekte puno veća nego što je zapravo u gradskim sredinama i onda oni zahtijevaju ja bi rekao posebnu pažnju kada se govori o njihovom razvoju odnosno financiranju. Što se tiče okoliša, e, dakle mi ne smijemo zaboraviti rijeke i jezera koje utiču u Jadransko i Jonsko more. Mi imamo problem sa Skadarskim jezerom, znači Ohridsko jezero, E, Prestonsko jezero dakle e, ima, ima velikih vodenih površina znači unutar, unutar država članica i onih koji nisu države članica nalaze se u makroregiji, a koje također predstavlja jedan prirodni kapital i također resurs osim znači energetskoga i onog za proizvodnju zdrave hrane. E, moram se osvrnuti na energetski dio, dakle ako govorimo da treba promicati obnovljive izvore energije i da treba naravno ulagati u energetsku učinkovitost E, LNG je jedan od načina kako e, smanjiti, odnosno povećati energetsku sigurnost e, Europske unije, znači ne samo makroregije. Međutim, koliko sam ja vidio na popisu projekata zajedničkog interesa LNG terminal u Grčkoj i Hrvatskoj, tako da mi ovo za Albaniju nepoznati podatak, znači da je u Albaniji planirano tako nešto, pogotovo Albanija nije članica Europske unije. Međutim, ako se idemo osvrnuti na to da E, govorimo o tim nekim izvorima onda moramo se osvrnuti i na e, e, i projekte koji hoće pokrenuti istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Jadranu, znači i posjeći što se tiče stavljanske strane i inicijative koje su i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i u Albaniji, da se moraju poštivati direktive koje propisuju e, izradu pomorske strategije, odnosno jednog održivog gospodarenja morskim područjem, gdje se mora uvažiti i utjecaj svega toga na postojeće gospodarske sektore, pogotovo ove koji su jako osjetljivi, a vezane su gore uz plavi rast što sam malo prije spomenuo i naravno na, na stroge kriterije pridržavanja implementacije svega što propisuje direktiva za e, ovu priobalnu eksploataciju nafte i plina gdje je jedna od ključnih stvari, ja mislim i ono što je gospođa Tomašić spomenula, znači taj nedostatak kapaciteta u državama a to je prvenstveno se mislim na onaj dio koji treba biti u funkciji prevencije mogućih akcidenata koji se mogu dogoditi u, i u istraživačkom postupku e, što se tiče. I ja se tu zapravo zalažem da, da e, od trenutka kada su te direktive izglasane i kad su e, postale važeće do trenutka kada ih države implementiraju da se zapravo napravi revizija svih projekata koji su pokrenuti jer oni zapravo ulaze u jedno, jedno sivo područje kada legislativa nije završena a nastoje zapravo utrčati u teren dok, dok zapravo e, ne neće biti ovoga definirana pravila, a imaju veliki utjecaj na naš okoliš. Također sve inicijative koje su vezane uz e, izgradnju termoelektrana na ugljen, znači pogotovo one koje su na, na uvozni ugljen, dakle mi tu moramo i države članice i one koje nisu, a sve su zapravo članice energy community staviti u funkciju borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, motivirati ih Znači, poštujući to da države članice imaju pravo na svoj energetski miks, ali moraju ići u smjeru politike ostvarenja ciljeva Europske unije 2030. godine, a bez takve politike koje treba sada početi provoditi, oni se neće moći ostvariti. I tu e, ja bih predložio znači, da, da, da, se izradi jedna makronalna strategija borbe protiv klimatske promjena jer smo bili svjedoci i velikih poplava i, i, i, drugih, i drugih elementarnih nepogoda u, u cijeloj regiji i da se pokuša uspostaviti znači jedan fond solidarnosti koji bi trebao služiti i za prevenciju takvih e, e, odnosno za recimo za adaptaciju e, za klimatske promjene, ali i za pomoć znači, državama ukoliko do, dođe do ekonomskih i posljedica naših tih klimatskih promjena. Što se tiče održivog turizma, ja bi tu malo izbjegao vođenje pojedinih kategorija, znači onih zabave koje zapravo turisti ovoga mogu koristiti. Dakle, e, e, ja bih rekao su neki temeljni stupovi državog turizma je i promoviranje održivog transporta. Turisti su dosta mobilni kada se nalaze u, u sredini gdje, gdje se odmaraju, gdje ljetuju. Dakle, promicanje državnog transporta, promicanje lokalno ili regionalno proizvedene hrane, time zapravo se i promovira način smanjivanja onog našeg ugljičnog otiska u okoliš E, ne smijemo zaboraviti da i Jadran i Jonsko more ima otoke i da već imamo dobre inicijative oko energetske neovisnosti otoka temeljene baš na obnovljivim izvorima energije, dakle tu je primjer Krk, dakle imamo LNG terminal na ali imamo isto tako i da lokalna zajednica gdje trebate lokalne inicijative potisati da zapravo stvaraju te energetsku neovisnost svojih otoka. I u održivom turizmu smo zaboravili, ja bih rekao, u tekstu onaj prirodni kapital kojeg imamo, a to su nacionalni parkovi i parkovi prirode, koji upravo su, ja bih rekao, i jedan e, temelj za edukaciju i sadašnjih, ali i budućih generacija kako treba voditi brigu o svom okolišu za ono što trebamo zapravo ostaviti za budućnost. Evo, to bi bio neko temelj, temelj na kojem bi ja zapravo bazirao ove svoje amandmane. Još jedan puta zahvaljujem e, gospodinu Jakoviću na suradnji. Thank you, thank you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 Thank you very much. In order to be quicker, talk in English. Uh, I would like... Da bi bila brža, govorit ću na engleskom. Zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu ovog izvješća, kao i svim izvjestiteljima iz Sjene na odličnim primjedbama. Želim naglasiti važnost provedbe ove strategije. Doista bismo morali razmisliti o tome kako će implementacijska struktura biti uspostavljena. Komisija i države članice moraju raditi više upravo na tom aspektu. E, mnogo je zabrinutosti, zabrinutosti u vezi provedbe strategije, neki od njih su već spomenuti. Vi ste govorili o administrativnim e, kapacitetima, koje dovode do loše provedbe. Teško je, izuzetno je teško definirati zajedničke ciljeve u zemljama koja su na različitim razvojnim razinama te imaju stoga i različite potrebe. Zajednički ciljevi i njihova realizacija nije stoga laka Zbog toga se usredotočavam na provedbu, Također nemamo standardne e, standardne propise za standarde za provedbu. Mislim da moramo na tome raditi kako zapravo uskladiti pristupe u različitim e, državama u smislu e, provedbe ono što nam e, treba za pravodobnu provedbu je vrlo, vrlo dobro strukturirani projekti koji će dovesti do realizacije navedenih e, ciljeva. Mi imamo popis e, projekata, no pitanje je imamo li strukturirane projekte koji su spremni za provedbi. To je možda polazište našeg rada. I potom e, mislimo li doista da e, s navedenim e, projektima ispunjavamo ciljeve važne za makroregiju ili još uvijek razmišljamo u nacionalnim okvirima primarno, a tek onda u regionalnim. O tome smatram da moramo razgovarati. Također tu je pitanje izvora financiranja. Moramo pa i u okviru Europske komisije je proteklih nekoliko godina to bilo na dnevnom redu, dakle pokušaj iznalaženja novih financijskih instrumenata te kako ih e, otvoriti za poduzetništvo možda bismo mogli razmišljati u smjeru strukturiranja specifičnih e, fondova za projekte u makroregijama. Dakle, da imamo sličnu situaciju kao baltičke zemlje, da zajednički fond za financiranje privatnih i javnih e, projekata i možda bi bilo dobro ne samo koristiti kohezijske fondove, nego ih e, kombinirati u neki novi financijski instrument. Smatram da je neobično važno imati specifični fond čiju ćemo, e, što ćemo poduprijeti jer će to znatno doprinijeti provedbi ovih ciljeva. Osim toga moramo misliti o tome kako podupirati e, brži razvoj i reforme u zemljama koje su manje razvijene, zemljama koje ponešto različito razmišljaju o zajedničkim politikama već uspostavljenim u državama članicama ta razmjena znanja i iskustava morala bi e, e, doista biti uspostavljena i pretočena u praksu. Na posljedku, govoreći o novom financijskom instrumentu i novom fondu, moram naglasiti kako u ovih osam zemalja postoji velika rasjepanost financijskih tržišta. Zbog toga nema poduzetnika koji imaju iste prilike. Nema istih mogućnosti za provedbu e, projekata upravo zbog golemih e, razlika između kamata i mogućnosti korištenja financijskih sredstava za projekte. Mnogo je prepreka u državama članicama, ali čak i u državama članicama, recimo poput Hrvatske, moramo i to po mom mišljenju uzeti u obzir. Hvala. Hvala lijepa. E, predsjednik Europske komisije ima riječ. Jel gospodin e, Andreja Meret ovdje? E, jesam li dobro izgovorila ime? Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. E, htjeli bismo pozdraviti izvješće koje je pripremio uvaženi zastupnik e, gospodin Jakovčić. E, mi se također slažemo sa većinom sadržaja tog izvješća. Htjeli bismo dati tri primjedbe u upravljanju e, moramo uključiti i nacionalne parlamente. Moramo pojačati veze s nacionalnim parlamentima. Zašto? Zato što komisija ima važnu ulogu u provođenju e, strategije i koordinaciji strategije. Isto tako se moraju složiti o glavnim elementima strategije te osigurati potpuno vlasništvo i osjećaj odgovornosti za strategiju. Nacionalni parlamenti mogu igrati e, i važnu ulogu u osvješćivanju, podizanju svijesti o toj strategiji e, kao i povećati vidljivost e, unutar svake države sudionice. E, to je važno kako bi se e, e, uskladile nacionalne politike planovi i planovi ulaganja u svim zemljama sudionicama. To je relevantno i usklađivanju financiranja E, u smislu nacionalnih i regionalnih resursa i e, operativnih programa koji su glavni izvor e, financiranja. Oni moraju biti usklađeni i poticati ostvarivanje ciljeva strategije. druga stvar se tiče administrativnih kapaciteta. to su spomenuli mnogi govornici ovdje mi imamo e, transnacionalni program Adrian koji pokriva istu geografsko područje. To može podupirati e, nacionalne kapacitete kroz, jednom, e, kroz jedan centar u Sloveniji i koji će 10% totalnog proračuna Deset e, e, milijuna e, će se posvetiti i implementaciji strategije. Željeli bismo pocrtati i činjenicu da svaka država sudionica ima odgovornost da osigura administrativne e, kapacitete koji su dovoljni adekvatni za provedbu strategije. Mislim da je to od ključne važnosti ako želimo osigurati e, učinkovito provođenje e, strategije. I još nešto. E, činjenica da u prethodnim strategijama, Baltičkoj strategiji, Dunavskoj strategiji, e, e, i postojala su sredstva za početak provedba, za pripremne studije to je bio novac koji je stajao na raspolaganju na samom početku provođenja strategije. E, stoga bi Europski parlament e, također trebao poduprijeti na isti način e, Jadransko-jonsku strategiju kako bi potaknuo provedbu i dao zdravu osnovu za privatizaciju, odabir projekta, projekata i e, monitoring provedbe. Hvala lijepa. Gospodin Jakovčić, e, željeli biste nešto reći? Izvolite. svima na učišću, bit ću vrlo kratak. E, pokušat ću, evo, na kraju, na kraju zadnjem govorniku zahvaliti se komisiji isto tako na suradnji jer se nima ni susreda sa komisijom i mislim da sve ovo što je navedeno u zadnjem govoru predsjednika komisije je potpuno točno i nadam se naravno da ćemo i zajednički kao što su ove prve dvije strategije naći inicijalne novce za implementaciju Jadransko-jonske strategije. No svakako prvenstveno moja zahvala ide e, kolegicama i kolegama koji su zajedno sa mnom radili na ovom izvještaju. Prije sam zaboravio pozdraviti odmah na početku gospođu Roza Damatov s čijim sam uredom možda i najviše e, surađivao u pripremi ovog dokumenta i koliko god postoje i neke manje razlike među nama uvjeren sam da ćemo doći do zajedničkog e, dobrog zajedničkog dokumenta da trebamo uvažiti problem e, migracija koje se pojavljuju koje su inače tema u našem e, parlamentu u niz navrata bile grčka i italija su pogotovo u političkom smislu danas na udaru i mislim da je ovo što je gospodin Papadimulos posebno spomenuo trebamo naglasiti i u ovom izvještaju. E, također e, definitivno sam siguran da sve ono što se tiče e, turizma, okoliša što je ovdje napomenuto ja jednostavno ili energetike nisam mogu uključiti mada sam znao za neke inicijative zato što sam imao na raspolaganju šest tisuća riječi i ja se radujem vašim amandmanima jer iz onoga što sam čuo praktički nema nikakvih velikih e, razlika među nama i kompromisni amandmani vjerujem da će biti lako, lako e, dosegljivi. Tako da vas molim, naročito kolegice i kolege koji su izvjestitelji u sjeni, da mi daju e, zaista prave amandmane na raspolaganju kako bih mogao točno znati koje su ideje i što želite implementirati u ovaj izvještaj kako bih onda mogao temeljem tih vaših konkretnih amandmana zaista sačiniti konačni izvještaj. Na kraju još samo da napomenem e, da e, sam i spomenuo u uvodnom dijelu i to u petom, e, petoj točci da pozivam Europsku investicijsku banku i komisiju da razmotri mogućnost utemeljenja investicijske platforme posvećene Jadarskoj i Jonskoj regiji. Dakle, nisam spomenuo konkretno fond, o čemu je gospođa Maletić govorila, ali ovdje već je naznaka da bi bilo dobro da vidimo da li možemo napraviti unutar EIBA, u suradnji sa komisijom jednu vrstu investicijske platforme. Možemo je nazvati i drugačije, ali ovo je jedan malo ovako laga, eufemistički naziv i vjerujem da bi upravo zbog činjenice da imamo niz problema sa nezaposlenošću pogotovo na e, pogotovo u, a i u zemljama u zemljama članicama, a pogotovo u zemljama nečlanicama tog dijela Europe mislim da bi bilo dobro da razmislimo na koji način EIB i privatni kapital dakle mogu dati sinergiju u rastu gospodarstva naše makroregije. Hvala još jednom, očekujem vaše amandmane i vjerujem da ćemo postići kompromis i da ćemo imati dobar dokument na kraju u devetom mjesecu. Thank you, thank you very much. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovoj iscrpnoj e, raspravi. Samo bih vas htjela podsjetiti da je e, rok za amandmane e, podne 12 sati 3. srpnja. Glasanje ćemo imati u rujnu. A sada idemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Konferencija, e, rasprava sa konferencijom europskih perifernih regija e, što je počelo 1973. To je think tank i lobby za e, pomorske regije. Tu imamo 28 zemalja, 180 regija, članice i nečlanice Unije to su organizacije na Islandu, e, Baltiku, Sjevernom moru i e, Balkanskom crnog moru. E, tu postoje organizacione strukture i projekti. Regije surađuju na projektima. Danas će imati razmjenu mišljenja o radu organizacije sa gospodinom Enrikom Rosijem predsjednikom e, e, e, Toskane i gospodin Pierre Carles King, potpredsjednik regije Bretanje u Francuskoj. Evo, hvala što ste došli. Dati ću vam riječ za kratko izlaganje. Ograničit ću vrijeme, pokušat ću to učiniti. Biti će zanimljivo čuti vaše prezentacije Eh, željela bih da imamo što više vremena za raspravu koja će uslijediti. Gospodin Rusi, vaš imate riječ, izvolite. Eh, poštovana predsjednice, poštovani zastupnici, dame i gospodo, neću se predstavljati u ime konferencije europskih perifernih regija jer ste vi već dali uvod. Mi surađujemo tjesno s Europskim parlamentom. Vrlo smo pozorno pratili cijeli postupak donošenja e, urodbi u vezi strukturnih e, formova i to se vidi u odobranom e, testu. To je priznavanje teritorijalnih specifičnih e, značajki te e, tranzicijskih regija. Od 2008. kriz je dovela do velikih regionalnih nejednaknosti i to je dovelo do nove opreke centar naspram periferije. Tu želim e, napomenuti kako postoji studij pod nazivom Utjecaj krize na socijalnu koheziju koju je prodano Londonska škola ekonomije, ali i šesto izvješće o koheziji. Kao i svi e, statistički e, podaci Eurostata to su pretpostavke koje nam mogu pomoći u razmišljanju o kohezijskoj politici koja je danas izuzetno potrebna u Europi ako ne želimo napustiti neke teritorije i zapravo zaboraviti osnove europskog projekta. Jedan od najvećih e, paradoksa ove politika je da distribucija fondova se e, temelje na pokazateljima koji nemaju veze sa socijalno-gospodarskoj e, realnosti, nego se računaju na osnovu regionalnog BDP-a a e, to je e, potpuno krivo za izračun strukturnih fondova treba e, naime e, to na neki način e, izbjeći. Primjerice, grčki otoci dobivaju 20% manje sredstava iz fondova upravo zbog toga što se u izračunu financijskih sredstava i fondova koriste rabe statistički podaci prije krive. Dakle, treba ažurirati statističke podatke. Siguran sam da europarlamentarci koji su na tome radili se slažu kako bi se zapravo raspodjela strukturnih e, fondova trebali e, odvijati u okviru proračuna Europske unije, a nažalost Europski parlament nije direktno uključen. Ako želimo da kohezijska politika preživi, smatram da Europski parlament mora stalno biti uključen u te rasprave. Dakle, fondovi kohezijske politike bi trebali biti podijeljeni na nacionalnoj e, osnovi. A e, vrlo često se ne uzima u obzir regija. Dakle, naša organizacija oformila je radnu skupinu skupinu. Mi želimo kroz nju e, zapravo provesti reviziju, e, reviziju pokazatelja, razmijeniti iskustva regija i na tome izraditi projekcije koje nam mogu biti korisne u budućnosti. U početnoj smo fazi, no već vidimo neke zanimljive elemente. Rado ćemo s vama razgovarati o ovim rezultatima, a nadamo se da ćemo rezultate imati do prosinca ove godine. Cilj kohezijske politike je smanjenje nejednakosti u razvoju regija Europske unije. Ipak s vremenom je ta politika postala na neki način svaštarska da ona e, ide za tim da se smanje nejednakosti, ali služi za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. Ona bi trebala e, biti instrument, odnosno koristi se kao instrument uvjetovanosti za okvir gospodarskog upravljanja. Međutim, ako se, mo, ako e, se želimo nositi sa svim e, izazovima, moramo biti koherentni, moramo povećati resurse za kohezijsku politiku i povećati znači proračun za e, tu namjenu jasno moramo reći da je kohezijska politika nešto što se treba usredotočiti na regionalni razvoj, a ne biti talac za osiguravanje makroekonomskih konvergencija na europskoj razini ako se automatski koristi načelo e, kondicionalnosti, onda se kažnjavaju regionalnosti u kojima vrlo često kohezijska politika daje sve moguća financijska sredstva. Da bismo realizirali ono što želimo, tražimo da zapravo sufinanciranje za ovo ne bude uključen u izračun obveza kojeg ih postavlja o pakto stabilnosti. To želimo. Kada bi to bilo moguće, moja regija primjerice mogla bi imati dodatne sredstva u vrijednosti od 62 e, milijuna euro, e, eura godišnje a to je sve zajedno 400 milijuna eura zajedno koje želimo potrošiti na povećanje e, predviđenih ulaganja, predviđenih u okviru kohezijske politike za postizanje istih e, ciljeva. Podsjećam da Toskana, ali nismo sami, e, jesmo predvidjeli mnoge fondove E, upravo očekujući nove fondove za novo razdoblje 2014-2020 koje kasne. Mnoge druge regije kao i moja su uvjerene u ispravnost kohezijske politike, regionalni razvoj mora se postići samo i može se postići samo ako su regije u centru te politike. Dakle, kroz strategiju Europa 2020 to se može postići ako se govori o realizaciji operativnih prometnika. Naša organizacija uvijek je tražila e, davanje veće uloge regija u smislu ostvarivanja ciljeva kohezijske politike. Zahvaljujući Europskom parlamentu upravo su odredbe o više razinskom upravljanju i načelu partnerstva unesene su u osnovu strukturnih fondova. Mi provodimo anketu među regijama da provjerimo e, realizaciju tih e, načela. Ako ih želite vidjeti, rado ćemo s vama podijeliti rezultata koje dobijemo. Na početku smo razdoblja 2014-2020, no budućnost kohezijske politike nakon 2020. je već nešto o čemu raspravljamo moj kolega iz Bretanje koji je član predsjedništva naše organizacije reći će vam dodatne zanimljivosti vezana za ovo. Još jednom hvala na pozivu da budem s vama. Thank you. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodin Karle Kindima riječ. E, dame i gospodo, zastupnici. E, ja sam e, predsjednik e, regije Bretanje i ovdje sam da govorim o, ovoj politici. Vi ste već čuli neke poruke, političke poruke koje se tiču regionalne politike. Htio sam vam zahvaliti gospođo predsjednice što ste nas primjeli ovdje u vašem odboru. Zahvaljujem također jer CRPM e, mnogo surađujem sa e, članovima parlamenta e, naročito u okviru pregovora za višegodišnji financijski okvir. Mi smo vodili niz zajedničkih bitki, na, na to počećam ovdje, povećanje fleksibilnosti u eh, investicijskim prioritetima na regionalnom nivou. Tu smo eh, uvijek podsjećali na makrouvjetovanost. Eh, CRPM mora artikulirati razna mišljenja i stavove regija, mora prenositi političke poruke koje dolaze s terena gdje mi radimo e, i slati ih prema europskim institucijama. E, kad govorimo o regionalnoj politici, kad govorimo o budućnosti tih politika, e, onda vi članovi Europskog parlamenta, vi morate s nama surađivati. Koje je naše iskustvo kao regija u provođenju programa 2014-2020. E, ja bih e, možda nešto dodao onome što je rekao predsjednik Rosi. E, iskustvo u tom provođenju operativnog planova 2014-2020, to je još u tijeku E, prošle e, veljače smo usvojili e, stavove na prva poruka koju želim dati je politička legitimnost regija. Mi smo regionalne vlasti Koj, što nam daje vrlo važnu ulogu, tehničku ulogu u provedbi europskih politika i strategija mi, mi smo isto tako i političke institucije. Mi, smo, e, mi imamo i političku i e, e, viziju i tehničku sposobnost provedbe. Naša, naši politički stavovi E, Evropska komisija e, koordinira raz, kohezijsku politiku u toj politici koja je transverzalna. Mi pozivamo vaš odbor da igra važnu koordinativnu ulogu u, u tom scenariju. E, CRPM pocrtava teškoće s kojima se suočavamo u provedbi operativnog e, programa. E, naročito kad se radi o malim i srednjim poduzećima i kad se radi o zakonodavnom okviru. Paradoksalno je, ja to kažem jer Bretanja je tu jako uključena. Europska komisija E, mora e, digitalnu strategiju staviti na vrh svojih prioriteta. E, zato naravno trebamo i financije, financijska sredstva kako bismo poboljšali kooperativnim planovima. Mi, se, mi, mi smo se mobilizirali unutar CRM-a i sada ću u nekoliko minuta e, dati neke poruke i neka pitanja koju ulogu to igra u regionalnoj e, politici. E, sada imamo krizu identiteta, međutim zahvaljujući Europskom parlamentu mi se nekako izvlačimo iz te krize E, e, vitalni aspekt ovog, e, ovih financija kad tu, recimo Bretanja na našem teritoriju imamo sada sada otprilike 100 milijuna eura europskih fondova. Mm, to je fond za ruralni razvoj i za fond za razvoj pomorskih regija mi, naš e, Bretanja ima proračun od 1,4 e, e, milijarde eura. Prema tome mi smo jedan važan akter u provođenju projekata i programa. Naročito u provođenju dugoročne strategije razvoja. Ako kohezijska politika mora e, biti dovedena na e, regionalni e, nivo. Međutim, ta kohezijska politika je često zapostavljena. Kohezijska politika mora biti kohezijska u smislu socijalne, ekonomske i teritorijalne politike da li e, se ona zapostavlja zbog drugih imperativa, pitamo se. Ali moramo podsjetiti e, da je raison deter kohezijske politike regionalna e, suradnja. A, a koja mora uzeti u obzir razlike između regija i naročito pomagati regijama koje su najsiromašnije. Dakle, moramo surađivati, imati zajedničko tržište, e, moramo uzeti u obzir sve raznolikosti regija. E, e, investicijski instrumenti su vrlo važni za nas. E, nadamo se, da će e, Junkerov plan e, ulaganja uspjeti. Moramo biti ambiciozni. Gospodin Van Roy je mnogo toga napravio u odboru regija za, da nam pomogne. Dakle, kohezijska politika se ne može i ne smije ničime zamijeniti. Mm, eh, o, mislim da ćemo morati u sljedećim mjesecima i godinama se zapitati o učinku financijskih eh, instrumenata na, na regionalnom nivou. Moramo biti jako budni, pažljivi eh, i uvijek vam stojimo na raspolaganju kako bismo zajedno s vama, s odborom regi, e, surađivali e, kako bismo e, surađivali na korištenju financijskih instrumenata. Dati ću vam nekoliko točaka za razmišljanje u kohezijskoj politici. Mislim da se kod nas radi da kohezijsku politiku moramo braniti u svim dijelovima Europske unije. Moramo razviti uspješne inicijative kako bismo pokazali uspjeh ove e, politike. E, Mi će e, objaviti 2016 primjere takovih e, e, uspješnih projekata kako bismo e, napredovali zajedno s vama. Mi imamo i političku viziju koju vam možemo predložiti kako bismo povećali učinkovitost politika. Moramo naglasiti da je to transverzalna politika Europske unije i stoga E, ona ne, treba ne smije biti podređena drugim europskim politikama. E, govorio sam o financijskim instrumentima, o tome neću više e, govoriti. Podsjetit ću samo da e, ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija ne smije biti zaboravljena što je naročito važno za nas u CPRM-u. Mm, e, a ne smijemo nikada zaboraviti ni otočne regije. Evo, toliko sam htio reći, to su poruke koje vam mi šaljemo. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovom izlaganju, za, na ovom različitom pristupu i, i na vrlo zanimljivim pitanjima koja ste potakli. Sada ćemo imati raspravu. E, možda ćemo imati neke odgovore i neka pitanja. Gospodin Omer prvi želi uzeti riječ. Izvolite. Gospođe predsjednice, hvala. E, gospodine predsjedniče Rosi, e, gospodine predsjednice regije Bretanje, gospodine Omerže. E, zahvaljujem vam e, što ste iznijeli ova e, osnovna pitanja kohezijske politike koje si i mi postavljamo. Ja je, tu se vratiti na mnoga od pitanja koja ste vi spomenuli. Mi dijelimo mnoge od vaših zabrinutosti kad se govori o razdoblju nakon 2020. E, moramo e, naglasiti e, važan doprinos CPRM-a kohezijskoj politici. Jedna primjedba o važnosti CPRM-a to je konferencija perifernih i pomorskih regija. Nikad ne smijemo izgubiti iz vida u odboru regi, regiji da je Evropska unija e, pomorska sila e, i da Europa kontinent e, koji je najrazvedeniji od svih kontinenata svijeta. On je otvoren prema mnogim morima. Govorili smo u ovoj raspravi kad znamo o ulogu koju će u budućnosti imati mora i oceani, mislim da je važno da uživamo potpori, potporu e, konferencije e, region, e, periferalnih i pomorskih regija kako bismo provodili pravu pomorsku, oceansku i lučku politiku, politiku luka kako bismo iskoristili sve prednosti regija Europe. E, vi ste postavili osnovno pitanje, pitanje koje ja nazivam e, denutar, e, denaturalizacijom regionalne politike koja, koja zaista zabrinjava E, e, šokiran sam da u europskoj e, raspravi malo govorimo o poljoprivrednoj politici i kohezijskoj politici. Sjećam se dobro izlaganja predsjednika Junkera kad je predstavljao svoj program program za novu komisiju tu se vrlo malo spominje poljoprivreda i kohezijska politika. Tu se govori o velikim politikama Europske unije, a što se tiče kohezijske politike, to je politika solidarnosti, to je politika konvergencije solidarnosti na koju ste podsjetili. Mm, e, to je ugrađeno u našem ugovoru i koja je obveza za sve E, politike Europske unije. Stoga imam dvije zabrinutosti. Govorili ste o financijskim instrumentima. E, e, tražimo od regija da dadu dokaze svoje, svojih rezultata, performanse. Ali tu prebacujemo odgovornost, krivnju na regije ako regije imaju poteškoće u postizanju ciljeva, e, e, uzrok tome jeste što Evropska unija nema dovoljno dobre e, politike koje ona ima politike koje imaju negativan utjecaj na koheziju. Stoga moramo biti budni i slažem se sa svime što ste rekli E, e, što ste rekli u vezi sa transverzalnošću politika u svim politikama Evropske unije. E, ka, kao i kad ste govorili o važnosti odbora regi. Mi svi imamo tu odgovornost. Dvije stvari Europski e, e, fond za strateške e, investicije. Jučer smo na Ekonu čuli rezultate razgovora u trialogu. Imamo pozitivne poruke od, od parlamenta. Mislim da idemo prema nekoj ravnoteži Međutim, žalim što e, geografski elementi nisu bili uzeti u obzir. E, svi e, krediti se mobiliziraju i idu najviše prema gradovima i to će još više destabilizirati ciljeve kohezijske politike i povećat će razlike između regija između e, bogatih i e, siromašnih regija kao i e, razlike između gradova i ruralnih područja. Mi u našim razmišljama se moramo fokusirati na razdoblje iza 2020. E, moramo redefinirati taj koncept suradnje između centra i periferije. E, u Europi danas imamo područja koja su na, na samoj periferiji razvoja. E, to treba uzeti u obzir. Zahvaljujem vam što ste nas podsjetili na to da je Europski parlament inzistirao na ispregovaranju makroekonomskih uvjetovanosti. Moramo razmisliti o razlozima zbog kojih smo postavili ove makroekonomske uvjetovanosti regijama. Mi ćemo djelovati kako bismo e, e, imali više fleksibilnosti e, u provođenju politike i kako bismo se više držali kohezijskih načela. Hvala lijepa Amarže. Gospodin Novakov ima riječ. Izvolite. Uh, Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovoj zanimljivoj raspravi. Govoreći o perifernim i pomorskim regijama, e, e, ja e, bih govorio o europskom prometu na unutarnjim vodama, na unutarnjim vodenim putevima Promet je svakako jedna od ključnih aktivnosti, tu je brodarstvo i e, e, riječni promet, promet na unutarnjim vodama također vrlo važan. Neki odgovornika su rekli da nemamo dovoljno ulaganja u e, prometnu infrastrukturu, da nemamo dovoljno ambicioznih akcijskih planova. Od od 2006. i e, do 2013. E, više od jedne milijarde je uloženo u e, promet na unutarnjim vodama, na kopnemnim vodama mm, organizacije poput CPM-a su vrlo važne za taj razvoj. Mm, inače ćemo se suočiti sa sljedećim izazovom. Mnogo ćemo ulagati u nekim regijama, ulagat ćemo u infrastrukturu, a nekoliko stotina kilometara dalje neće biti ničega. E, e, mm, to je kao da imate e, zrakoplov E, imate e, zračnu luku iz koje avion polječe, ali on, avion nema e, zračnu luku u kojoj bi mogao sletjeti. Regije moraju, po mom mišljenju, regije moraju napraviti jednu stvar. Moraju imati zajedničku strategiju, zajednički pristup. Naročito kad govorimo o infrastrukturi na području prometa tu imate jednu veliku prednost, prednost e, u perifernim regijama Europe. Morate e, poboljšati e, infrastrukturu luke jer se inače nikada nećete pokrenuti gospodarstvo, gospodarski razvoj Mm, morate e, e, ići na to da centar Europe, regije koje nisu periferne, moraju s vama surađivati kako bi prevozile svoju robu. Mm, mm, e, CPMR naravno igra važnu ulogu u poboljšanju kohezijske politike. Gospođa Vana ima riječ, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala lijepo na sveobuhvatnom prikazu KPKR-a, CPRM-a i ja sam iz Austrije i nisam se baš što kao drugi kolege bavila perifernim ili martinim pomorskim regijama i perifernim pomorskim regijama. Međutim, dozvolite mi jednu napomenu, odnosno pitanje koje bih uputila. Prvenstveno, mislim da je vrijedno pažnje da niste samo se usredotočili na 28 država članica, već da ste doista uključili i e, člani, evropske države koje nisu u Evropske unije. Mi smo više od Evropske unije i naravno da ova suradnja i treba isto tako proširiti i na zemlje izvan Evropske unije. Nekoliko web stranica sam pogledala i vašu također i moram kazati da ste vrlo široko postavili teritorijalna kohezija, vaše zadatke, smart Sustainable Inclusive, eh, vaš najprimarniji eh, cilj, a ova zadnja dimenzija, ova inkluzivna Europa, definirate tri, dakle, eh, ključna područja, klimatske promjene, razvoj ruralni i gradski, koji značaj dajeti u socijalnim pitanjima koji značaj to ima vezano uz tržište rada, razvoj tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja u ovim regijama. Mislim da je to doista važan e, kriterij prvenstveno vezano uz ciljeve Europa 2020. godine i koja je povezana sa kohezijskom politikom Europske unije i koja ima vrlo važne ciljeve u području obrazovanja i zapošljavanja, e, smanjenja broja onih koji prekidaju školovanja, a isto tako i smanjenje siromaštva. Ukoliko biste nam mogli dati još neke dodatne informacije, ja bi kao zastupnica zaista vam bila zahvalna i zainteresirana upravo povezano sa ovim setom pitanja. Mr. E, hvala, gospodin Olbrist. Thank you, President. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Ne čudi me kvalitet e, izlaganja konferencije europskih perifernih regija. Zanimljivo je međutim da u njihovim dokumentima oni ne lobiraju samo za posebne regije, nego zauzimaju stajalište prema nekim elementima kohezijske politike. To je zanimljivo. Mene, e, izni, mene iznenadilo da su oni think tank, e, da su oni skupina stručnjaka. Ja sam mislio da su oni udruga javnih e, tijela, dakle politička udruga. No, predsjednik Bretanje je rekao da su političko tijele. Dakle, vrlo su jak politički igrač na terenu. E, pitanje se postavlja e, trebamo li e, i mislim da trebamo pozvati u naš odbor važne igrače s terena i to je dobar uvod u našu raspravu. Spomenuto je nekoliko elemenata koji su važni za donošenje odluka. Primjerice, e, pitanje BDP-a, regionalnog BDP-a. Mi koristimo BDP kao načelo. Mislite li dakle da se to načelo može promijeniti i kakve će biti i kakve bi bile posljedice takve promjene? Sve je to povezano. BDP se ne može i ne može koristiti kao dobar pokazatelj na svim razinama. Dakle, to je recimo makroekonomski element u nekim državama članicama e, vidjeli smo elemente iz pakta o stabilnosti koje se E, uvode u nacionalne politike. To su te vrste elemenata. Kada pozivamo važne igrače, moramo definirati što očekujemo od njih da kažu upravo u ovom trenutku. Stoga se ja pitam koje je vaše stajalište o sporazumu o partnerstvu sada, zato što je nama to važno danas, neće biti važno za šest eh, mjeseci. Dakle, s vašeg gledišta je li to eh, nešto što je u redu, eh, kasnimo li mi, Dakle, to su sve konkretna pitanja. Nadam se da ćemo imati konkretne rasprave o konkretnim temama važnim za sadašnji trenutak, zato što se situacija stalno mijenja. Sada smo usredotočeni na provedbu. Uvjeram se da budućnost kohezijske politike nije jasna. Hvala. Hvala, gospođa Bresu. Grazie. Eh. Hvala. Kao prvo eh, ispričavam se što sam eh, zakasnila, što sam došla tek na kraj vašeg izlaganja. Međutim, e, e, želim vam poželjeti dobrodošlicu. Svi cijenimo e, rad koji obavljate u vezi ovih tema, tema kojim se bavimo i mi u ovom odboru. I željela bih iskoristiti ovu priliku kako smo uspostavili skupinu, interskupinu u smislu ultraperifernih regija planinskih e, dijelava, a vaš doprinos može u tom smislu biti veoma značajan. No, kada govorimo o nekim pitanjima, želim vam dakle reći što smo mi e, učinili, ali i dobiti vaše mišljenju no mi e, e, možemo zahvaliti naš rad upravo na onoga e, kako je stajalište Europskog parlamenta, a to je primarno potreba i jamstva kohezijskih politika, teritorijalnih eh, kohezijskih politika, da ne dođe do koncentracije tih politika, nego eh, prikladne raspodjele tog eh, načela i kao drugo tu je i prijedlog da se iz pakta od stabilnosti izuzmu ne samo fondovi, E, koje države članice dobivaju iz primarnog plana nego i fondovi koji će, e, koje će dobiti unutar nacionalnih platformi ili recimo teritorijalnih ili regionalnih platformi tu je mogućnost da regije u potpunosti sudjeluju i preko korištenja fondova kohezijske politike u smislu realizacije širih projekata u okviru Junkerovog plana. Dakle, e, imajući na umu ove dodatne, dodatne fondove koje nisu dio pakt stabilnosti. No, pričekajmo rezultate trijaloga oni još nisu gotovi, no vjerujem e, da e, će e, da rezultati hoće biti relevantni u ovom smislu. Želim vaše, željela bih čuti vaše mišljenje o koordinaciji između Junkerovog plana i regionalne politike. Dakle, Junckerov plan nije nešto što se pojavilo i nestaće, nego je to e, realnost na europskoj e, razini. Dakle, važna je koordinacija sa regionalnom e, politikom koja je trenutačno najvažnija ulagačka politika. Stoga je koordinacija ta dva aspekta neobično važna nudi isto tako i e, mogućnost nove faze e, strategije Europe 2020 kao i općih strategija Europske unije. Dakle, možda ste već nešto od ovoga rekli u prethodnom dijelu, no e, voljela bih e, shvatiti koje je vaše stajalište u vezi ovih tema. Thank you very much, Madam Chair. Welcome and thank you for your presentation. Hvala vam, hvala na izlaganju. Vi ste govorili o budućnosti kohezijske politike, vjerujem da se možemo složiti kako smo dobro pozicionirani u smislu budućnosti samo ako imamo dobru i pravodobnu implementaciju u kojima postižemo i možemo postići postavljene ciljeve tome i zbog toga me posebice zanima ono što ste rekli o provedbi. Rekli ste da ste sučeni s mnogobrojnim teškoćama u provedbi. Spomenuli ste e, male infrastrukturne projekte. Vjerojatno imate i probleme u smislu e, provedbi nekih drugih procedura, primjerice javne nabave, E, kada govorimo o malim i srednjim e, poduzećima, zatim državnim e, potporama. Nama bi to bilo veoma korisno znati, vaša iskustva. Nas naime zanima kako ćemo pojednostavniti postupke i kako ubrzati provedbu Rekli ste također da imate i mnoge e, prijedloge za poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti politike. Rado bismo čuli konkretne e, prijedloga, doista bi nam to bilo vrijedno. Hvala. Thank you. Thank you very much. These were... Hvala vam. To su, bile, e, to su bila pitanja zastupnika i članova našeg odbora. Gospodine Rossi, možda biste vi željeli dati neki kratka, kratki odgovor na neka od ovih e, pitanja. Kao prvo hvala na pozornosti. E, hvala na tome kako ste primili sve ono što smo e, rekli želim naglasiti da ono što je e, e, rečeno da je to e, i sadržaj s kojim se mi u potpunosti slažemo posebice u smislu ideje kao Europe kao pomorske sile to je cilj zbog kojeg smo se i okupili kao organizacija konferencije europskih perifernih regija. Po mom mišljenju važno je kao što je već rečeno, važno je naglasiti potrebu veze jače, ojačane e, veze između parlamenta i regija. To bi e, omogućilo zapravo e, rasprave e, rasprave o budućim regionalnim e, politikama olakšalo ih u tom smislu što se tiče smjerova nove, novih kohezijskih politika želim reći kako smo uvjereni u važnost e, urbane agente. Mislim da bi bilo važno izraditi smjernice koje bi poslužile u izradi programa e, financiranja kohezijskih politika. No moramo, e, moramo paziti da zapravo ne izdvojimo opet neku novu politiku pa da imamo odvojene politike za urbane ili ruralne prostore. Naime, time bismo doveli u opasnost e, kohezijsku politiku jer bi na taj način ona oslabila dajemo zeleno svjetlo za urbanu agendu u smislu smjernica no e, mislimo da je vrlo važno e, da ruralna i urbana agenda budu okupljene na neki način pod istim e, krovom u okviru europskih regija. One su jedni i drugi važni elementi za razvoj regija. Što se tiče Europski socijalni fond, mi e, vrlo dobro e, koristimo sredstva iz tog e, fonda, međutim i on je po mom mišljenju preopterećen, on radi na sprječavanju i smanjenju siromaštva, na smanjenju nezaposlenih i, i još jednom taj fond po mom mišljenju E, ima e, zahtjev za e, ispunjavanjem i zadovoljavanjem nekih potreba koje su nastale nakon krize u smislu problema s kojima su suočeni europski građani. A što se tiče Junkerovog plana povezanog s regijama, mi smo na raspolaganju to stalnom ponavljanu u smislu suradnje i koordinacije. Možemo vam e, staviti na raspolaganje sve naše snage e, kako bi se koordinirali e, projekti u okviru Junkerovog plana, no postoji ograničenje. Čini mi se da je gospodin Novak e, spomenio to ograničanje. Ne možemo koristiti e, fond of face za infrastrukture, dakle temeljne infrastrukture a Junkerov e, plan se e, usmjerava upravo na velike e, projekte u području infrastruktura. Taj potencijal bi možda trebao biti ispravljen, dopunjen, jer inače potencijal integracija fondova, kohezijske politike i Junkerovog e, plana ne budu iskorišteni onoliko koliko bi mogli. Još jednom velika hvala. Očekujem da ćemo i u budućnosti imati mogućnost razmjenjivati mišljenje kao što smo to imali danas. Hvala vam. Hvala, hvala lijepa na vašem sudjelovanju. E, trebalo je mjesece da to organiziramo. Ali drago me što smo imali vrlo zanimljiv razgovor. Nadam se da ćemo nastaviti našu suradnju u budućnosti i da ćemo opet imati prilika da razmijenimo mišljenja ovdje u odboru regiji. E, danas e, imamo u panelu vrlo zanimljivu temu. Ove teme su povezane E, sada imamo prezentaciju studije o e, strate, strateškoj e, koherentnosti. Ako se slažete, mi stvarno više nemamo vremena. Gospodin Ruas ima još jedan izvještaj koji možda možemo, možemo Eh, zamijeniti točku 6 i 7. Eh, prvo eh, dobiti izvještaj RUAS, a onda se baviti drugim temama. Molim vas malo, pričekajte. Ja ću vam dati sada prijedlog. Ja sam htjela predložiti da sada čujemo prezentaciju studije koja je povezana sa izvješćem RUAS E, a onda i e, saslušati gospodina Ruasa, imati zajedničku raspravu, pa ćemo moći koristiti informacije iz studije i izlaganja gospodina Ruasa. To je moj e, prijedlog. Zamolit ću profesora Johna Bachtlera i gospodina Stefana Kana da nam ukratno ukratko izlože rezultate studije. Molim da budete kratki kako bismo nekako nadoknadili vrijeme. Eh, hvala eh, gospođo predsjedateljice, mm, uvaženi zastupnici i zastupnice. Drago nam je što možemo prezentirati ovdje našu studiju, ali jako smo svjesni kratkoće vremena. Kontekst e, za našu studiju jeste ambicija da imamo više strateške e, koherentnosti u provedbi e, kohezijske politike 2014. Mm, do 2020. To naglašavamo u našem izvješću. E, e, razvoj partnerskih e, programa i operativnih programa mora biti koordiniraniji, integriraniji, naročito u smislu usklađivanja sa ciljevima i dobrog upravljanja. Moramo iskoristiti sinergije svih fondova i financijskih instrumenata Ključno pitanje za našu studiju je bilo do koje se to mjere događalo do sada u smislu programiranja e, e, raznih intervencija za novo razdoblje. Yes, thank you, John. E, hvala John. Ja ću nastojati biti kratak i koncentrirati se na najvažne rezultate. E, govorit ću o četiri dimenzije studije. Idemo od evropske razine, od nacionalne razine i razine i onda e, govorimo o stvarnoj provedbi. John će dati neke zaključke i preporuke. Pogledali smo uzorak 11 država članica koji eh, imamo eh, predstavništvo eh, vladinih institucija, zatim studije prihvatljivosti regija i financijsko dodjeljivanje po glavi stanovnika. Program, tip programa i na kra, e, arhitektura operativnih e, programa. E, da li je koliko je fondova korišteno, da li to je bilo financiranje iz više fondova ili iz jednog fonda. Prva dimenzija je razina Evropske unije E, mm, e, išli smo na, e, na zajednički strateški okvir koji je obvezan mm, i, koji je pokriva jedno široko područje. I, i, imamo tu i ruralni razvoj i ribarstvo. Imamo ključne veze i prioritete i sinergije E, tu imamo povezano svih fondova i politika. Na to e, obraćamo pažnju. Države članice su pozdravile CSF, e, praktična relevantnost. To su uglavnim bili tehnički aranžmani kako kohezijska politika može podubirati druge programe to je bilo važnije od bolje od CSG-ova. Na nacionalnoj razini mm, mm, neću ulaziti u detalje raznih promjena partnerskih programa, E, iskustva e, država članica, tu je postala velika raznolikost. Različiti načini koordinacije od vrlo formalizirane do vrlo neformalne. Ovo posljednje e, se radilo pomoću mreža. Partnerski princip se primjenjivao imali, e, koristili su se razni formati, instrumenti od nacionalnih do lokalnih. E, e, zemlje, preporuke za pojedine zemlje su također ulazile u ovaj okvir. Tematska koncentracija i E, pokretanje od e, e, ciljeva Lisabona do Europe 2020. Iskustva država članica su vrlo miješana. Svi se slažu da treba postići koncentraciju fondova, ali također se osjeća da nema dosta fleksibilnosti. Ako se tematska načela prestrogo e, primjenju, onda e, ne možemo imati fleksibilnost. Naravno, uvijek postoje i domaći e, prioriteti nismo vidjeli uključivanje, dovoljno uključivanje europskih strukturnih fondova postoji e, i zabrinutost da li se svi fondovi mogu dobro koristiti, da li e, se oni e, uopće apsorbiraju zbog pomanjkanja te fleksibilnosti. I na kraju učinkovitost. Da li se fondovi raspodjeljuju na najučinkovitiji način? To je također bilo pitanje. E, po, e, posljednja razina e, je stvarna provedba politike u državi članici. CPR daje niz pravila, to je dobar korak naprijed, ali to ne ide dovoljno daleko jer načela za specifična načela za fondove i dalje postoje i to nije nužno dovodilo do postizanja najboljih rezultata e, e, u e, arhitekturi programa je također dolazilo do promjena sada imamo bolju institucionalnu koordinaciju u svim fondovima Imamo e, operativne programe koji se financiraju iz više fondova. Mm, mm, to e, se razlikuje e, između država članica. Mm, neke članice se nisu koristile s dovoljnim brojem fondova, s onoliko fondova koliko je bilo dostupno. Strateška koherentnost na lokalnoj razini nije vrlo često postizana. Administrativni kapaciteti su relativno dobri u svim državama članicama, naročito na nacionalnoj razini. Bilo je nekih problema sa revizijom i javnom nabavom. To se naročito tiče aktera na podnacionalnoj razini E, dakle, to nisu glavna tijela kohezijske politike. Mm, mm, mm, imamo stalno sektorski pristup e, koji malo komplicira stvari. E, postoje zabrinutost država članica što se tiče interne koordinacije E, bilo, nije bilo dovoljno dosljednosti i e, koherentnosti između raznih općih uprava e, za vrijeme pregovora. To je također dovodilo do problema. Ključni zaključci. U prvom redu, novi okvirni pristup E, e, imamo nove e, ciljeve i prioritete, tu imamo pozitivan zaključak, imamo ovu sveobuhvatnu strategiju. Vidimo kamo se uklapa kohezijska politika. Tematska koncentracija E, se e, razlikuje po državama članicama. Mm, tu e, smo imali ključno pitanje da li će se sve moći provesti u praksi, da li će se fondovi moći i koristiti. Dakle, to je sasvim praktično pitanje progresivna transformacija kohezijske politike u tematsku politiku e, neće se dovoljno fokusirati na teritorijalnu dimenziju. To je problem. Imamo veću stratešku integraciju u upravljanju fondovima. Pitanje kako će se to e, odraziti na fazu koja će e, doći iza faze programiranja država članice e, e, vide e, potrebu koordiniranijeg pristupa. Također postoji potreba pojednostavljivanja sustava na razini korisnika. I na kraju preporuke prva preporuka. Mi e, sada gledamo prema sljedećoj fazi. E, moramo imati više suradnje između komisije, država članica i parlamenta u e, razradi općeg okvira za strategiju. Komisija i država članice su naglasile tu potrebu odmah na početku i to bi bilo korisno za strateško planiranje. Koordinacija se poboljšala na razini komisije. E, međutim, može se ići dalje e, u državama članica sa e, DG Regio i e, e, općom upravom za zapošljavanje. Tu trebamo imati više koordinacije sa odborom za poljoprivredu. Preporuka za Europski parlament. Tu nam se čini da pitanje da li će se obveze prenijeti u praksu u fazi provedbe. Tu zaista trebamo bolji nadzor i ocjenjivanje od strane ovog odbora. E, mi također zagovaramo više e, koordinacije u službama komisije, e, a, i u parlamentu trebamo više koordinacije između odbora kako bi smo dobili stratešku koherentnost u svim fondovima. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovim kratkim izlaganjima vaša izlaganja su došla kao rezultat želje ovog odbora koju smo izrazili u travnju. U e, studenom e, smo predložili srednji, srednje e, ročnu reviziju strategije Europe 2020. Danas ćemo čuti e, gospodina e, rusa koji će nam dati nacrt izvješća. Amandmani, e, rok je 2. srpnja, a glasanje ćemo imati 17. rujna. Gospodin Ruas, imate riječ. Dobar dan, e, gospođo predsjednice, dobar dan, cijenjene kolege i kolegice. E, prethodni govornici koji su dali svoj prikaz i koji su dali skraćeni pogled, sve to skupa ima e, veze sa perifernim područjima i prometnom povezanošću a isto tako i kratkoća termina. Zahvaljujem se na ovoj studiji koja je predstavljena jer to je zapravo okvirni input koji sam ja dobio za svoje izvješće. Izvješće koje bih ja iznosio to je kohezijska politika i preradba strategije Europa 2020. Riječ je o razmeni podataka vezano uz kohezijsku politiku i provjeru upravo te strategije 2020. Želim istaknuti da na prvom ovom zasjedanju smo e, prihvatili dakle sve one primjedbe koje su bile iznesene, a isto tako i mišljenja koje su iznijeli izvjestitelji u sjeni. Kada će se prevesti ovo izvješća na e, sve jezike, tada ću biti zaista e, zainteresiran za sve kritike, a isto tako i sadržajne prijedloge. Glavni cilj izvješća jest upravo da se izradi nešto što će sveobuhvatno e, zauzeti i koje će mnogi moći poduprijeti u konačnici, a isto tako trebamo dati doprinos većoj koherentnosti u Europi, a isto tako i pravednijem razvoju same Europske unije. Ja bih želio sada se osvrnuti na sam sadržaj izvješća. Želio bih eh, svakako upoznati vas s time da sam e, usmio unijeti samo ograničen broj riječi 26.3. kod šeste razmjene mišljenja ja sam predstavio pet ključna miš, ključna mišljenja i tada smo bili govorili isto tako i o impulsima koje su dali izvjestitelji u sjeni te kolegice i kolege povezano s ovih pet ideja. U okviru ovog naše sjednice je bilo još dosta konstruktivnih prijedloga, a ja sam ih unio u svoje izvješće, dakle sve što se tiče samih preradbi strategije 2020 uz uzimanje u obzir e, sinergije same strategije 2020 i kohezijske politike te isto tako i značanje malih i srednjih poduzeća za stvaranje novih radnih mjesta te isto tako i impulse koji bi bili doprinos održivom razvoju sljedeći aspekt koji je danas već nekoliko puta primjenut, a to je multi-level governance, e, to jest upravljanje na više razine koji međutim ne bi trebali dovesti do dodatne kompleksnosti ili do dodatnih e, potreba financijskih sredstva, već upravo suprotno. Želio bih isto tako naglasiti da uzroki posljedice gospodarske krize su isto tako e, uzeti u obzir pri izradi strategije 2020. Trebali bismo svakako primijeniti ova načela u kohezijskoj politiku e, i poglavito kada je riječ o ciljevima same strategije. Osim toga, unijeli smo i e, pasu vezano uz krajnja rubna područja, periferna područja koji se povezuje sa ugovorom i člankom iz ugovora o EU 309. Kvalitativne statistike koje valje izraditi te isto tako i detaljno raščlamba samih kriterija, poglavito kada je riječ o krajnjim rubnim područjima. E, koliko daleko bi trebala ići promjena strategije u kohezijskoj politici, ja sam bio e, mišljenja da ju treba ograničiti, jer kohezijska politika je dobro razrađena kroz samu strategiju Europa 2020 i 11 strateških ciljeva. Želim podsjetiti na ovih pet točaka koje sam spomenuo prije nekoliko e, mjeseci prilikom razmjene mišljenja ovih pet točaka e, se mogu pronaći u samom tekstu. Prvo, centralno odlučna politika kod realizacije ciljeva strategije 2020 od samog početka. Druga točka, odnosi se na činjenicu da treba još jednom podcrtati kako Europski fond za strateško ulaganje je zapravo dodatak na stratešku politiku, a strukturni investicijski fond bi trebao e, biti unutar Europske unije. Strategija 2020 svakako bi trebala na više razina biti realiziran kroz upravne strukture i morali bismo imati mišoviti pristup istovremeno e, biti u temeljne demokratskih načela, a isto tako i preusmjeravanje koje vrijedi E, dakle i dovodi do više stupnjeva i više razina upravljanja, a što već neke države članice provode. Želim podsjetiti na ono što su neki kolege bili istaknuli na posljednjem zasjedanju i ono što je istakla gospođa Krel, da upravo znači različiti e, različite dakle e, institucije koje moraju biti bliske stanovništvu, a isto tako i tematski ciljevi broj 11, e, usklađivanje administrativnih kapaciteta. Sljedeći točak integracija regionalne strategije u strategiju 2020 mi bismo ciljeve, e, dakle vezano uz 2020, isto tako raspodijeliti pravedno po regijama. To jest, e, dakle, formulirati ih specifično kako bi se odnosili i na regije to jest naglasiti da različite regije imaju različita polazišta i zbog toga bi ciljeve trebalo još jednom dodatno preformulirati kako bi se upravo naglasila ova diferencijacija prije svega valja uzeti u obzir one područja koja su slabije nastanjena. Multikriteriji i politika multikriterija, to znači stanovništva, e, gospodarski preduvjeti e, pristup većim konglomeratima. E, što se tiče regionalnih ciljeva, želim kazati da vezano uz multilevel pristup važno je kazati da moramo pojačati i vlastitu odgovornost samih lokalnih zajednica. Ovo bi za mene bilo ključni pozitivan doprinos za realizaciju strategiju. Na samom kraju i peta točka, s obzirom na kratkoću vremena, dakle, što se tiče prvog programatskog razdoblja, mislim da rasprava o budućim strukturnim fondama i dugoročnih strategija Europske unije to znači sljedeći višegodišnji financijski okvir koji se odnosi od 2020. godine te nova strategija nakon 2020. mora biti uravnotežena i mora se realizirati sve ono što je e, zapravo nije bilo učinjeno, to jest e, ispraviti greške kako bi sve bilo praktično primjenjivo. E, višekratno je to napomenuto, i isto tako je ovo istaknula i konferencija perifernih zemalja. Ja također želim istaknuti, usprkos tome što to nećete naći u izvješću, da 2019. godine imamo, imat ćemo novu Europsku komisiju, novi parlamentarni saziv i time ne bi trebalo samo provesti evaluaciju sadašnje strategije, već isto vremeno E, započeti dakle, sa novim višegodišnjim financijskim okvirom i sa novom strategijom razvoja nakon 2020. godine. Na samome kraju želim podsjetiti da, kao što je i sama predsjednica istaknula, rok za amandmane je drugi sedmi u 17 sati, a glasovanje odboru će biti 17.9. Moj klub zastupnika će organizirati i saslušanje drugog sedmog u popodnevnim satima u okviru koje će biti i predstavnici drugih europskih organa i želim vas još jednom srdačno pozvati na ovaj skup i u okviru kojeg bismo mogli još jednom detaljnije se osvrnuti na samo izvješće. Time želim zaključiti svoj uvodni dio i vjerujem da će doprinosi kolegica i kolega zaista doprinijeti kvaliteti izvješća. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospodine izvjestitelju. Mislim da ovaj nacrt izvješća je uistinu interesantan, jako dobro soročen, e, puno toga je obuhvaćeno što smo već bili raspravili u prvom krugu rasprave. Mislim da je interesantan i ovaj sam e, povijesni pri od 2007. do 2013. da pogledamo, evo 2010. je bio prvi pokušaj da se strategija unese u dokument 2020. Međutim, evo nismo dobili tada dovoljno dobre analize jer je zaista bilo teško da vezano uz Lisabonsku strategiju koja je bila temelj svega i bilo je teško faktički u tijeku to mijenjati i prilagoditi uz novu strategiju. Suglasna sam sa izvjestiteljem da zapravo na ovom midterm review ne bismo trebali e, mijenjati strategiju u velikoj mjeru, a prvenstveno i kohezijsku politiku, jer mislim da bi to zaista dovelo do velikih e, kompliciranih detalja do kojih ne smije doći. Još jednom bih željela pojasniti da u samom izvješću bi bilo dobro da je kohezijska politika ne služi tome da se e, realizira strategija 2020, već da je kohezijska politika da stvori gospodarske socijalnu koheziju, i da tu imamo obavezu prema regijama koje smo preuzeli, to jest onim najmanje razvijenim regijama, kako bismo im dali jasne šanse i jasne prilike kako bi se mogli priključiti strategija Europske unije 2020 zapravo je samo sporedni proizvod koji je pomoć gospodarstvu, međutim to je ipak nešto drugo. Vi ste to gospodine izvjestitelju, u jednoj maloj točki obuhvatila, zaista bih rado vidjela da se to još jasnije naglasi, jer se bojim u sklopu toga da bi moglo doći do nekih interesa da se kohezijska politika u cijelosti ukine i da onda još imamo samo strategije koje ćemo slijediti, tu moramo biti jako oprezni. U jednoj točki nisam baš sigurna da li nam je od pomoći jer e, izvještavate i opisujete u članku 14. da moramo e, ciljeve, regionalne ciljeve imati e, jače u prednjem planu. Vrlo često se raspravlja o tome, međutim, zbog različite konstrukcije samih država članica to neće biti moguće u cijelosti provesti i mislim da bismo ovdje ne bismo trebali podleći iskušenju da sve ono što bi izazvalo zaista velik administrativan zalogaj. Međutim, moramo ostaviti vratašca otvorena ukoliko na razini države članice u pogledu njihovih regija da se može obuhvatiti i regionalni cilj, da ga uzmemo u obzir, međutim da to ne bude obvezujuće za sve države članice, jer zaista realizacija toga bi nam e, dovelo do situacije da imamo više Eh, negativnosti i zakočilo bi rad u nekim segmentima. Još jedna posebna točka mogu pohvaliti i pozdravljam da Autonomous Regions su autonomije regije dobile svoj posebni eh, poglavlje, razumijem to, međutim mislim da je to ujedno isto tako i za postavljanje nekih drugih posebnosti, nekih drugih elemenata regija, recimo otoci ili E, dakle nenastanjena područja što bih ja svakako željela da se uzme u obzir u izvješću jer bismo zaista mogli fokus baciti da u ovom srednjoročnoj analizi da vidimo da li u tim specijalnim regijama još su iskrsnuli neki drugi problemi ili da li bismo još morali pomoći s tim u vezi kako bi strategija EU 2020 našim idejama zaista dobila svoj jedan napredak. Gospodine izvjestitelju, mm, spomenuli ste da koncentracija na osobite kriterije i mogu to podržati. Morali bismo ovo pojačati jer doista sam mišljenja da je vrlo važno da damo jasan signal da ono malo novaca što imamo na raspolaganju bude što učinkovitije iskorištene kako bi europski ciljevi bili realizirane i naravno da ću e, sa amandmanima ovo se skupa unijeti i veselim se još slušanju drugog sedmog. Hvala vam. Hvala vam e, lijepo. E, počinjemo s doprinosima izvjestitelja i Sjene, gospođa Krell. Prvo, a sada gospodin Gospođa Tomašić. Gospođa Tomašić, dobro. The floor is yours, madam. Izvolite. Ovim putem bih htjela čestitati izvjestitelju Ruasu na odličnom izvješću i na konkretnim prijedlozima koje bi komisija trebala uzeti u obzir tijekom pripreme prijedloga za srednjoročni pregled strategije 2020 koji će biti dovršen krajem 2015. godine. Revidirana i poboljšana strategija Europa 2020 od presudne važnosti za jačanje konkurentnosti i mogla bi igrati ključnu ulogu u ostvarenju novog europskog gospodarskog upravljanja usmjerenog na povećanju konkurentnosti i razvoja. Opći i glavni ciljevi strategije Europa 2020 na razini EU-a kao i na nacionalnoj razini nisu uvijek bili primjereni trenutnoj situaciji i potencijalu gradova i regija Europske unije. U određenim situacijama druge bi mjere pokazatelji i kvantitativni ciljevi bili prikladniji. S obzirom na izmijenjene prioritete te u cilju osiguranja uspješne provedbe strategije Europa 2020 bilo bi korisno uspostaviti sustav sve na jednom mjestu koji bi omogućio učinkovito usklađivanje i racionalizaciju zadaća i postupaka. Takav pristup mogao bi spriječiti preklapanja i stvoriti bolje sinergije. Posebno bi se osvrnula na važnost kombinacija metoda od baze prema vrhu te od ozgo prema dolje. Ovaj pristup omogućio bi razmatranje određeni lokalni i regionalni značajki, a ne samo ciljeva postavljenih na nacionalnoj razini i razini EU-a. Lokalne i regionalne vlasti strategiju 2020 bi trebali upotrijebiti kao mjerilo svog vlastitog napretka te učinkovitije razmjenjivati dobre prakse. Dijalog između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti približit će ljudima prioritete EU-a time jačajući osjećaj vlasništva koji je potreban kako bi se svi uključili u ostvarivanju ciljeva utvrđenih za 2020. Hvala lijepa. Sorry, Mr. Van Miltenburg. Gospodin Van Miltenburg. Kompliment. E, ja bih e, želio iskazati svoje čestitke izvjestitelju, to su uistinu iskreni komentari i dokument je uistinu dobar i u temeljima u cijelosti mogu podržati ovo izvješće i nadam se da nakon amandmana koji će biti uneseni da će se zadržati ova temeljna načela. E, isto tako bih se želio zahvaliti i političkom odjelu B koji je učinio jedan izuzetno dobar studijski rad, e, želio bih e, samo dati tri napomene u mom javljanju s jedne strane koordinacija europskih struktura i investicijskih fondova EFSU ili fondom za strateške investicije te Europa 2020, drugo teritorijalni pristup kod Europa 2020 i treće e, vremenski okviri koji su zadani te usklađivanje strategije Europa 2020 s kohezijskom politikom, a isto tako i sa višegodišnjim financijskom okviru. Prvo područje što se tiče usklađivanja između različitih fondova, investicijskih fondova i drugih fondova i Junkerovim planom Europskom fondu za strateško ulaganje, a sve to glede strategije Europa 2020. Izvješće s pravom podsjeća da je kohezijska politika ujedno čini najvažniju političku platformu Europske unije. Upravo kada je riječ o e, o objedinjavanju ciljeva i realizaciji ciljeva same strategije Europa 2020. Sve skupa je tako strukturirano u samom sami ciljevi e, su grupirani po tematikama počev e, od samih ciljeva strategije za mene sve ovo mora se koordinirati, e, što smatram da bi bio pozitivan doprinos. No kako stvari stoje sa EFSU-om, Europskom fondu za strateška ulaganja i gospodin Juncker ga je najavio vrlo pompozno. Ja izvješću E, izvještaj mogu vidjeti i podržati da pod točkom 16 da EFSU nije jasno povezan sa strategijom Europa 2020 i još jasnije moram iskazati i da ću amandman s tim u vezi upravo u pogledu financiranja EFSU-a gdje se na neki način e, uzimaju sredstva iz Europe 2020 E, govori o tome da specifični ciljevi, to je da 3% BNA koji se ne investiraju u istraživanje i razvoj i ovi ciljevi se ne mogu ostvariti. I time postoji opasnost da će niti ova inicijativa, niti inovacijska unija neće biti sigurni i neće imati svoj doprinos rastu i zapošljavanju. Prva primjedba, druga primjedba. Teritorijalni pristup, s obzirom na strategiju Europa 2020, izvestitelj s pravom pocrtava da je potrebno e, regionalne ciljeve uspostaviti u strategiji 2020. To mogu zamisliti s pravom, jer neke regije imaju veći interes e, u području istraživanja i razvoja te time mogu privući privatne investicije, a isto vremeno time zbijati nezaposlenost. A ove teme pak u drugim regijama izgledaju sasvim drugačije. Ovaj teritorijalni pristup i sam rad koji je skrojen za samu regiju ne bi trebao iz vida ispustiti ukupan cilj koji je postavljen. Jer ukupan cilj, strateški cilj mora u svakom slučaju biti ispunjen. Zbog toga pitanje prema izvjestitelju kako ovaj interesni konflikt može prevladati. Što se tiče vremenskog okvira, e, usklađivanja strategije Europa 2020 kohezijske politike i višegodišnji financijski okvir. Vrlo kratko mogu kazati vezano uz to, izvjestitelj je našao pravi riječnik u točki 11 kaže da među e, strategije Europe 2020 mora biti ograničena. S ovime se mogu u cijelosti suglasiti jer moramo u slijedu dugoročno E, tražiti preradu strategije, da li će to biti post 2020 ili neki drugi naziv, moramo u svakom slučaju vezano uz kohezijsku politiku putem regionalne politike i kroz višegodišnji financijski okvir obuhvatiti sve ove procese sinkronizirano i ovi procesi moraju se odvijati sinkronizirano. Što se tiče zaostajanju u operativnim programima, Time bismo zapravo dobili bolju koordinaciju i kroz sve to skupa imali bismo šansu da se strateški ciljevi zaista realiziraju, poboljšaju, a potom možemo se obratiti teme i klimatskih promjena i stvaranju radnih mjesta. Zahvaljujem izvjestitelju, radujem se e, novom doprinosu i budućoj suradnji. Sada gospodin papadim Molis. Projedre. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Mišljenja sam da da moramo biti za racionalni pristup ovoj tematici, što znači da se moramo usredotočiti na brojke i fakte. Međutim, brojke, nažalost, govore o tome da je kohezijska politika oslabljena unutar Europske unije. E, siromaštvo je pojačano, povećalo se, povećala se nezaposlenost, a isto tako i socijalne i regionalne uneravnoteženost. Ovo sve skupa proizlazi iz politike, a i to isto tako vidimo i u izvješću o kohezijskoj politici koje izradila komisija. S pravom se tehnokrati kažu da, da kada politika ne bi bila provedena, tada bi siromaštvo i nezaposlenost bila još veća, a isto tako i regionalna neravnoteža. Što to znači? Ako govorimo o preradi same strategije, onda moramo jasno i glasno formulirati naše želje i htjenja. Mi smo uvjereni ja i moj klub zastupnika da se kohezijska politika mora osnažiti kolega iz liberalih s pravom je upozorio da se mora uskladiti sa višegodišnjim financijskom okviru. Međutim, moraju se ukupno povećati sredstva koja se izdvajaju iz proračuna kako bi se kohezijska politika provela. Kolega Horš, vi ste iz Portugala Europa 2020 i preradba same strategije kreće od Lisabonske strategije, a sada je već 15 godina od kako se bavimo europskim ciljevima politika koja se ovdje provodi i mjere koje se provode ne dozvoljavaju uopće da se realiziraju ciljevi kohezijske politike i politike zapošljavanje ili pojačanje istraživanje razvoja ili da se recimo smanji broj onih koji prekidaju školovanje. I umjesto da se sredstvima postignu ovi ciljeve, niti se ovi ciljevi mijenjaju, a time niti sredstva. Zbog toga dozvolite da kažem da ove e, ambiciozne ciljeve ostavimo ipak po strani. A što se tiče samih utjecaja koje procjenjuje komisije s obzirom na ostvarivanja ovih ciljeva ili ne ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020, moramo se postaviti pitanje da li se može postići stopa od 75% zaposlenosti i sve ostale ciljeve, da li njih možemo realizirati ili ćemo po treći puta kod preradbe ciljeva morati vršiti velike korekture deset godina Lisabona, deset godina nam trebalo u Europi 2020 i a do 2020. ćemo imati nove ciljeve koje će vrijediti do 2030. O tome moramo razgovarati i postaviti si pitanje da li sadašnjom politikom neoliberalnih talibana koji zapravo religiozno su uvjereni o točnosti svojih e, mnjenja, da li zaista ovime možemo ostvariti i rast e, socijalnu koheziju. O tome se radi, gospođo predsjednice. Malo sam govorio danas, a gospođa predsjednica bi trebala ravnopravno tretirati i slušati e, dakle E, svim govornicima, a ne davati primjedbe. Još jednom želim naglasiti, gospodine Ruoš, imali ste jedan hvale pokušaj da se ciljevi e, ostvare, odnosno da se prikažu, međutim moramo prstom usmjeriti na bolne rane i da li da sadašnja kohezijska politika bude zadržana ili da li da je promijenimo u korist investicijske politike koja će biti u korist bogatih i moćnih ili bi se kohezijska politika trebala koristiti za uravnoteživanje regionalnih razlika. Mi ćemo unijeti amandmane, dati te amandmane kako bismo ojačali socijalne aspekte, zamoliti upravo za unos ovih ciljeva koje bi trebali biti jednako tako obvezujući kao i ostali ciljeva. Dakle, ne samo stabilnost i rast, već to mora biti pakt održivog razvoja europskog gospodarstva Isto tako ćemo naše e, stavove pojasniti i isto tako mjeriti ih, e, isto tako prema izvješću koje ćemo dati i predati kolegi Rošu. Hvala lijepo. Gospodin gospođo predsjednice, ja bih se želio zahvaliti na prezentaciji studije strateške koherentnosti e, i e, strategije Europa 2020 koja daje lijep pregled elemenata i koja je od velike koristi za sam naš rad u odboru. S obzirom na vrijeme koje je dosta poodmaklo, ja bih se usredotočila na pitanje e, realizacije principa partnerstva Mislim da ovaj princip partnerstva je najvažniji novi element i postignuće ovog perioda. E, zaista sam uvjerena da široka diskusija o programu planiranja sa svim dionicima može donijeti bolje rezultate. Vi analizirate ovog partnerskog principa kao gledate na njega pozitivno, to je doista dobro. Moje pitanje se odnosi da li ovo pozitivan stav prema principu na čelu partnerstva, zaista odnosi na sve regionalne aktere, odnosno i na civilna društva, na uključivanje socijalnih partnera i ostalih dionika, odnosno da li sve faze u planu programiranja, kao što u članku petom CPR-a je predviđeno, a što znači da se mora unijeti u realizaciju, u planiranje, u izvješćivanje, a isto tako i u nadzoru. Zbog toga što nam, eto, predlažete da Europski parlament preuzmi ulogu monitoringa načela partnerstva. Zbog toga moje pitanje na koje područja moramo vršiti taj nadzor što se tiče samog izvješća kolege Ruasa i kao što sam na prvoj sjednici odbora svezano uz tu temu kazala, uistinu je ujednačen, možemo ga prihvatiti, i sigurno ćemo ga podržati neka mjesta koja su kritična, a i neki prethodni govornici, moramo vidjeti da lokalna i regionalna razina u kojem imamo javnih investicija i to u velikoj mjeri u nekim područjima strukturni fondovi su zapravo bili jedini javna investicija koja se događala tijekom krize, što znači da ove investicije nikada ne smijemo zapostaviti. Istovremeno Europa 2020 ciljevi su velik doprinos i kao što je već istaknuto ovdje koji su osnažiti i hvaljate ciljeve koje moramo i politički realizirati kako bi prvenstveno i gradove i regije bili u mogućnosti djelovati, imati proračunske mogućnosti da ostvare te ciljeve. Sve što je vezano uz ovo u izvješću, ciljevi koje valja prenijeti na razinu lokalnu i regionalnu ojačavanje, sve ovo dakle želimo pozdraviti. Međutim formulacija vlastitih regionalnih ciljeva Europa 2020, mislimo da to nije ispravan put, e, nije to prioritetno, nije to pitanje nedostajućih ciljeva, to je nedostajuća politička volja kako bi se ostvarili ove ciljeve, odnosno nedostajućih proračunskih sredstava, što znači da regionalna i lokalna razina mora biti osnažena kako bi mogla dati doprinos ostvarivanju ciljeva Europa 2020. Još jedan mala napomene vezano uz tehničke prilagodbe, i kod eh, posljednje naše rasprave bili smo rekli da otvaranje cpr to za nas ne dolazi u odbir, tu bismo daleko više izgubili nego što bismo dobili i da ćemo još neke amandmane vezano uz pitanje održivog rasta, e, kvalitativno visokovrijednih radnih mjesta i vezano sa participativnim elementima u samom procesu. Mislim da je izvješće izuzetno ujednačeno. Hvala vam lijepa. Uh, four more. Hvala lijepa. E, imamo još četiri javljanja za riječ u raspravi. E, molim vas da budete vrlo kratki. Evo, premašili smo e, sve naše vremenske. Moramo stoga ograničiti vrijeme. U suprotnom slučaju ne možemo e, završiti e, sve točke dnevnog reda. Jer gospođa Malkova ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, e, gospođo predsjednice. Nastojat ću biti kratka. Vrlo mi je drago što smo čuli ovo izvješće. Međutim, to me navelo na nekoliko pitanja. E, ja, ja ću o tome govoriti sa povjerenicom Kretu. E, povjerenica mora e, odgovoriti na ta pitanja. Dati ću sada samo dva kratka pitanja. i molila bih za odgovor. U, u zaključku u točci sedam nemamo znakove, e, nema znakova pojednostavljanja. Je, mi se jako trudimo da u strukturnim fondovima i, i kohezijskoj politici pojednostavnimo cijeli proces. E, stoga se pitam, možda se vi referirate na to u, u vašem dokumentu. Nisam imala vremena da ga vrlo pažljivo pročitam. E, e, e, imamo stalne administrativne teškoće, imamo previše birokracije. Znači da nije došlo do pojednostavljenja, a manje birokracije je vrlo važno za krajnje korisnike. Radili ste sa 11 država članica, to je relevantni uzorak tko vam je davao informacije? Jesu li to bili ministarstva, neke lokalne vlasti ili ste radili sa vlastima na raznim razinama? Ja dolazim iz Slovačke. Sljedeće će e, godine Slovačka predsjedavati Unijom. E, to predsjedništvo će zahtijevati nova poboljšanja kohezijske e, politike. E, da li dajete povratne informacije svojim informantima u državama članicama? E, rekli ste da treba pratiti implementaciju programa. Naravno, to je vrlo važno za programiranje jer to sprečava onda udvostručavanje i korupciju, a povećava transparentnost. Možda bi naš odbor trebao sastaviti jedno e, izvješće na vlastitu inicijativu o tome. E, gospodin Omrže ima riječ. E, hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ove su rasprave vrlo zanimljive i značajne i rasprava sa kolegom Rosom e, je jako bliska raspravi o CRPM-u. Mislim da se trebamo vratiti i reći za šesti, šesto izvješće o koheziji. E, vidimo da je kohezija znatno pala od 2008 to je e, rekao i kolega Papadimulis. Mm, ja se referiram na šesti šesto izvješće o, e, od 2008. E, koje, ono ka, šesto izvješće koje kaže da od 2008. kohezija je znatno nazadovala imamo sve više nezaposlenosti, sve više socijalnog isključenja i sve više siromaštva u svim državama članicama. Stoga isto tako rastu i razlike među regijama. To je prvo. Druga zabrinutost jeste da imamo osjećaj da regionalna politika je danas denaturalizirana i da ona ima nove ciljeve, a ti novi ciljeve, ciljevi neće ispraviti ove razlike između regija i neće poboljšati konvergenciju koju trebamo imati prema ugovoru. I na kraju zabrinutost zbog e, budućnosti nakon 2020. E, rekli smo da za programski period 2014-2020 e, plan e, za to je e, strategija 2020. Fiksirajte se na to i u vašem je interesu da uspijete. Međutim, nismo uzeli uopće u obzir makroekonomske elemente i elemente koji se E, tiču provedbenih politika na nacionalnom nivou. To je nacionalni kontekst, europski kontekst i međunarodni e, kontekst. I tu su sva ona ograničenja koje sprečavaju regije da postižu ciljeve. Mi smo e, prihvatili da podupiremo regionalnu politiku u okviru strategije 2020. Mi ne smijemo izdati tu strategiju. druga primjedba u, u strategiji e, EU 2020. Mi ne uzimamo dovoljno u obzir ono što se zove E, rezidencijalna, to jest lokalna ekonomija u mnogim regijama. E, e, tu, to nije industrija ni ulaganja koja donose dodanu u vrijednost. Nije to ono što najviše doprinosi rastu zapošljavanja. Prvi je poslodavac su bolnice, drugo lokalne zajednice, a treće vrlo često e, komercijalni centri. To je naša stvarnost, to je stvarnost e, mnogih regija u Europi koje zaostaju u svom razvoju. E, stoga mislim da izvještaj to i to treba uzeti u obzir. Hvala. Hvala lijepa, hvala. Gospodin Pouček ima riječ nastojat ću biti kratak i govoriti dvije minuta. E, čestitam gospodinu Ruasu, odličan izvještaj. Što se tiče rasprave koja se tiče e, točke 14, e, naprotiv, ja mislim da gospodin Ruas ima sasvim pravo što je to tako formulirao. Mislim da moramo imati u obzir, uzeti u obzir regionalne ciljeve, E, u okviru strategije 2020. Mm, e, e, također mislim da moramo imati podatke od komisije o ulozi lokalnih vlasti u svim ovim provedbama kako bismo u srednjeročnom pregledu se mogli koncentrirati na te lokalne vlasti vidjeti kakva je tamo situacija. E, e, na kraju uvoda je gospodin Ruas rekao što ćemo raditi nakon 2020. E, ovaj bi se izvješće moglo nadopuniti onim što je rekao u svom objašnjenju, to su točke 19 i 20 to treba e, dopuniti njegovim objašnjenjem koje imamo na kraju izvještaja. Ova rasprava je vezana uz prethodnu raspravu e, to je studije koje su nam prikazali gospodin Bakler i njegov kolega. Mislim da moramo osigurati bolju koordinaciju. Tu u toj koordinaciji nismo uzbjeli uspjeli. E, e, komisija kaže, e, države članice kažu da je kriva komisija, komisija kažu države članice su krive. Mislim da moramo se fokusirati na koordinaciju. Nemamo niti mišljenje regija o tome. E, moramo iskoristiti e, iskustvo regija jer su oni pokretačka snaga i e, još nešto u rezimeu se kaže da je načelo partnerstva ispoštivano u velikoj mjeri to, našao sam tu formulaciju u dokumentu da li ima nekih nedostataka u e, e, načelu koordinacije. E, mm, ja ću sada govoriti o tome kako treba nastaviti. Imamo sada ove izvještaj i sada treba razmišljati o o strategiji 20, 2020. Mi, e, međutim, još nismo da, dali mišljenja. E, mi smo napravili naš posao i ići ćemo na plenarnu bez ne e, koordiniranog izvještaja jer nismo dala mišljenja. To ne dovodi do više kohezije u parlamentu ono što želim reći, e, e, ovog tjedna imamo veliko saslušenje u odboru za e, zapošljavanje o provedbi strategije 2020. Možemo li nekako koordinirati raspravu u, na plenarnoj e, sjednici o strategiji 2020. Mi smo to pripremili e, zajedno s prijatelja iz, iz raznih fondova. To treba koordinirati i pripremiti kako bismo zajednički nastupili u plenarnoj raspravi. E, imamo prezentaciju izvjestitelja i onda izvjestitelji u sjeni i onda je sve gotovo. Mislim da je nužno da e, e, koordiniramo mišljenja, a možda ih koordiniramo i s drugim odborima. Da, i ja se brinem za naš rad jer e, mnogo vremena trošimo na ponavljanje istih e, stvari, a ne koncentriramo se na suštinu rasprave. Jedna, jedan od zaključaka koji smo dobili od studije jeste e, bolja koordinacija između odbora u Europskom parlamentu. Ovo što vi kažete ide u tom smjeru ne možemo zaustaviti druge odbore da rade svoj posao, ali možemo pokušati da nekako koordiniramo e, e, rad i e, da također dobijemo dodatne informacije od komisije. Sada ću dati gospodin Manskorima riječ gospođe predsjednice, dragi kolege. E, dati ću tri primjedbe. Imate strpljenja. Prvo, mi smo ovdje u jednoj instituciji u kojoj e, smo svi izabrani, imamo ista prava, isti glas. E, ne sviđa mi se kad neki kolege kažu E, za neke kolege se kaže da moraju ići jako brzo, a za druge to ne važi. Mislim da tu treba postojati ravnoteža. E, ja, e, ja sam ovdje već mjesec dana, putovao sam 8000 km. Vi radite jako važan posao. O tome imam neke primjedbe, to, o tome treba raspravljati. Mi smo imali danas dva vrlo važna izvještaja tu treba e, doći e, e, rasprava. Moramo se ograničiti u toj raspraviti, ali to mora onda biti uravnoteženo. Ja čestitam izvjestitelju, naravno doći će i do nekih amandmana E, vi ste e, odvojili jedan dio za jedan stavak e, za najudaljenije regije i za prekomorske regije. To je članak 59. koji je vrlo važan. On odražava naše specifičnosti i teškoće u razvoju. To je vrlo dobra stvar. E, ja bih želio, gospođo predsjednice, da, da imamo malo bolju organizaciju, da imamo više sastanaka ako je to potrebno. E, imamo e, tolike točke, 17 točaka, dva izvješća. To nije dobar način rada. Ja sam radio u drugim strukturama, radio sam u nacionalnoj skupštini kao zastupnik E, mislim da možemo bolje raditi i imati bolje metode postupanja. Hvala lijepa, hvala. Ovo je pitanje na koje trebamo svi odgovoriti. Jedan od načina je da ograničimo e, vrijeme za sudjelovanje u raspravi. To je jedini način da planiramo e, vrijeme rada odbora i da raspravimo sve važne točke dnevnog reda. Imali smo sve ove točke koje su povezane međusobno. E, I htjeli smo imati raspravu o svim tim temama. Sada ću dati u posljednjim minutama e, našeg rada e, ću dati riječ jer će prevodioci otići. Gospođa Jara iz Europske e, komisije ima riječ. E, um, um, mogu li e, govornici koji su izložili studije dati pismene primjedbe? Jer sada više nemamo vremena za usmene reakcije. Hvala. Gospođa Jara ima riječ imate riječ. Hvala lijepa. U ime komisije e, mi smo e, notirali sve primjedbe e, koje su danas iznesene ovdje. Pregled strategije 2020 je u tijeku. Komisija će predložiti svoje prijedloge krajem godine ili početkom sljedeće godine primjedbe koje su ovdje iznesene će uzeti u, će biti uzete u obzir u radu komisije. Hvala. Hvala lijepa, hvala. Gospodin Berković iz komisije, želite li uzeti riječ? E, ne, ne, nemamo više vremena, hvala. Prema tome, gospodin Roš, želite li nešto reći na kraju? Imate nekoliko minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja sam e, želio samo upozoriti na to da neke stvari nismo mogli uzeti u obzir zbog toga što imamo apsolutno ograničenje i želim još jednom naglasiti da ovo izvješće je zapravo e, na neki način plod isto tako utjecaj 24 godine sam bio gradonačelnik a isto tako sam radio na regionalnim u regionalnim strukturama to je e, pozadnje. zahvaljujem na svim kritikama i na impulsima te na idejama sve ćemo provjeriti e, pokušat ćemo koliko god je to moguće uzeti u obzir a isto tako mogu se suglasiti s onim što je kazao kolega Nistoroj koordinaciju različitih polazišta koje postoje u različitim odborima našeg parlamenta. Na kraju, gospođo predsjednice, želim se zahvaliti što ste omogućili da preuzmem ovo izvješće, jer ovo pitanje za nas je jako važno. Hvala, hvala lijepa na raspravi. Mislim da imamo odgovornost da budemo u kontaktu sa drugim odborima koji rade na toj temi. Sigurno ćemo iznoći načina da poboljšamo našu suradnju u budućnosti. Hvala lijepa. Ovime zaključujem e, naš e, sastanak. E, završili smo prijepodnevnu sjednicu. A sada nastavljamo sa sastankom koordinatora koji će biti iza zatvorenih vrata. Bez prevođenja. You, you don't The, problem is that... Uh, Pro, uh, gospodin Van im, ja imamo sastanke. Rečeno je da ćemo završiti u pola jedan. E, ne možemo ih odgoditi. Molim da to odgodite za popodne. Za popo... Prijedlog je, ako gledam dnevni red, mislim da možemo početi u 5.30 sa e, sastankom koordinata, koordinatora. Onda, mislim da je to moguće ako ograničimo raspravu nakon glasanja. Ja moram otići, žao mi je. Gospođa Demato. U potpuno se, se slažemo. E, poslušat ćemo povjerenicu Kretu, a poslije ćemo obaviti naše druge obveze. Is, is it acceptable, Mr. Je li to prihvatljivo? Siguran sam da i jest, ali neću ja moći nazočiti i ja mislim da bi mogao poslati e, maile mojim kolegama koordinatorima i objasniti moja stajališta jer u ovom slučaju ne mogu nazočiti sastanku. Hvala vam svima. Čini se da većina vas ima druge obveze sada mi e, uz vašu podršku ćemo ograničiti e, vrijeme sudjelovanja u raspravama u poslijepodnevnom dijelu kako bismo dovršili i ostale točke dnevnog e, reda negdje oko 5.45. Potom će to do 6.30 nastaviti sa sastankom koordinatora. Vidimo se u 3.